Dzień dobry, witam Państwa. Dame i gospodo, dobar dan i dobrodošli na današnji sastanak. Započet ćemo prvi e, naš sastanak odbora 2018. godine, pa vam želim svima sretnu novu godinu. Svima vama koji ste ovdje i svima koji svakodnevno s nama rade. Prevoditeljima, Mislim da će ovo biti teška godina, imat ćemo mnogo posla, mnogo stvari moramo obaviti koje su veze za, vedane za geopolitička pitanja sa radnim prioritetima komisije. Međutim, mislim da već imamo dosta iskustva za nama, to je već četvrta godina u našem mandatu i siguran sam da smo e, sposobni to učiniti, pa vam opet e, želim svima i cijelom osoblju sretnu novu godinu. Započinjemo malo kasnije, ali siguran sam da ćemo nadoknaditi ovo vrijeme. Na dnevnom redu imamo važna pitanja. Imamo i vrlo prestižne goste. Imamo članove ESC-a, e, e gospodarskog i e, socijalnog odbora, imamo članove odbora regija. Dakle, to su dvije vrlo važne institucije za nas. To nisu samo savjetodavna tijela, nego već imaju i stvarni utjecaj na samu provedbu politika koje ovdje oblikujemo, o kojima na ovom odboru razgovaramo. Vaš savjet, vaš input je izuzetno važan u oblikovanju tih politika. Vi oblikujete i naše mišljenja, naše pristupe. Svjesni smo da vaš kontakt s našim članovima je izuzetno važan kao i e, odnos između vašeg glavnog direktora i našeg glavnog direktora. Važno je imati predstavnike različitih e, nevladinih organizacija, e, organizacija poslodavaca, pa je vaše mišljenje zaista za nas važno i imam zadovoljstvo sudjelovati u vašim povjerenstvima e, e, gospodarskog i socijalnog odbora i odbora regija, pa vam želim zaista zahvaliti na poslu koji radite i zahvaljujem vam što surađujete s nama. Kasnije ćemo razgovarati o vašim mišljenjima vezanim za naše politike ali započeo bi sa današnjim dnevnim redom. Prva, prva točka je osvajanje dnevnog reda. Imamo ovdje predstavnike komisije i vijeća. Želim i vama dobrodošlicu, dame i gospodo. Iako nema nikakvih prigovora, e, smatram da je dnevni red usvojen. Jezični režim. Imamo prevođenje na 16 jezika i ovaj sastanak se prenosi na internetu. Treća točka e, dnevnog reda jest e, e, odobrenje zapisnika, dosvajanje zapisnika 13. studenog, 22. 23. studenog, 29. studenog, 4. prosinca i 7. prosinca 2017. godine. Opet radi se o standardnom postupku, ako nema prigovora, usvojit ćemo i zapisnike s tih sastanaka. Sada idemo na četvrtu točku dnevnog reda. E, to su pitanja vezana za mlade poljoprivrednike. Dakle, e, kada se radi o reformi nakon 2013. Kao što znate, izvjestitelj je gospodin Nikola Kaputo. Naš odbor je odlučio da izradi provedbeno izvješće o pitanju mladih poljoprivrednika. Na sastanku 23. studenog naš odbor za politike je predstavio studiju e, koja e, se zove provedba e, politike za mlade poljoprivrednike nakon reforme ZPP-a 2013. godine. Dakle, mi Gospodin Kaputa je dobio mnogo pomoći u svom zadatku. Organizirali smo saslušanje vezano za isto pitanje koje se usredotočilo na dvije točke. Prvo je e, kapacitet sadašnjih mjera ZPP-a kao i očekivanja od sljedećih mjera ZPP-a. Sadašnja situacija je da smo spremni započeti raspravu o e, najavi komisije iz 29. E, studenog. Mi znamo koliko su važni mladi poljoprivrednici, također smo svjesni koliko je teška situacija kada se radi o prijenosu vještina iz jedne generacije u drugu i održivosti poljoprivrede. To je jedan od glavnih izazova s kojima se suočavamo. E, Odbor za e, e, nadzor je e, tu problematičan. Oni su organizirali saslušanje o mladim poljoprivrednicima i oni misle da politike ZPP-a se ne provode, do, da se one dobro provode za mlade poljoprivrednike. Ja se s time ne slažem jer jer nije samo problem u provedbi, radi se o mnogo dubljim dubljem problemu. Moramo sagledati e, druge probleme kao što su održivost, e, profitabilnost rada u tom sektoru. E, imamo i automatizaciju, korištenje robota. Ali ne radi se o mehaničkom poslu, trebate imati jedan osjećaj za taj posao. A što je s, kvalitetom života, sa, sa službama, uslugama koje su na raspolaganju u tim područjima, trebamo infrastrukturu i trebamo sagledati šire ta pitanja nego što se to sada čini. Evo, možda sad malo trčim pred rudo, međutim, e, ulazim u teritorij gospodina Kaputa. Ja se ispričavam gospodinu Kapucu, dajem vam riječ, ali prije nego što vam dam riječ, Želim vas zamoliti da slijedite naš postupak jer imamo jako mnogo točaka dnevnog reda pa ću zamoliti sve govornike da budu disciplinirani kada se radi o vremenu. Naravno to se e, ne e, primjenjuje na izvjestitelja, ali bili bismo zahvalni kada biste i vi bili sažeti. Ne, gospodin e, koje je, koji je e, vrijeme za govor i hoće li to biti prikazano na e, ekranu? Rekli ste da moramo biti kratki, ali koliko kratki moramo biti? Koordinatori će imati dvije minute za govor. Gospodin Kaputo, izvolite. Hvala. Ispričavam se, e, tražili ste vrijeme za govor. Izvolite, gospodine Kaputo. Hvala. Započeti godinu e, govoreći o mladima u poljoprivredi je zaista e, dobar znak za rad ove komisije. U samo 6% u Europskoj uniji onih koji vode poljoprivredne, poljoprivredne društva imaju manje od 35 godina, dok E, više od polovice ima više od 55 godina. To je glavni podatak koji moramo uzeti u obzir kada razgovaramo o ovom izvješću čiji cilj je upravo da damo informacije vezane za e, stanje mjera e, vezane za mlade poljoprivrednike unutar zajedničke poljoprivredne politike. Radi se o prvom provrbenom izvješću E, našeg e, odbora za poljoprivredu i zaista mi je čast što sam ja upravo izvjestitelj. Rezultati koje smo e, stavili u ovo izvješće se temelje upravo na istraživanju koji se zove Mladi poljoprivrednici, provedba politika nakon ZPP-a iz 2013. koji je predstavljen u ovom odboru, kao što ste rekli, 23. studenog. Na temelju informacija koje smo dobili i na temelju e, izvještaja revizorskog suda ja sam ovdje stavio neke informacije kako bismo poboljšali sadašnji režim i kako bismo podržali mlade poljoprivrednike da prevale e, neke prepreke koje ih e, sprječavaju da pristupe poljoprivredi. Ja ću se usredotočiti na pet ključnih pitanja kako ne bih e, previše vremena oduzeo kolegama. Prva stvar koju želim naglasiti jest financiranje. Sa tog stajališta e, potpora za mlade poljoprivrednike se poboljšala i povećala se, e, povećao se najveći, e, najveći pristup za više od 2%, što je dobro. Trebamo revidirati taj, e, taj pristup za, pomoć a isto tako imamo stope, stope kamata koje su bolje Isto tako imamo bolju e, suradnju sa e, Europskom središnjom bankom i sa investicijskom bankom kako bi upravo izradili instrumente za financiranje mladih poljoprivrednika u svim državama članicama. Drugo pitanje je vezano za administrativna opterećenja koja obeshrabruju prihvaćanje novih mjera ZPP-a koji e, podržavaju mlade poljoprivrednike u stvaranju novih poljoprivrednih poduzeća. Drugo je e, cijelo upravljanje izravnih plaćanja i e, ruralnog razvoja, što je izuzetno složeno, posebno za nove poljoprivrednike koji nisu upoznati sa sustavima plaćanja. Treća tema je pristup zemljištu i e, borbi protiv oduzimanja zemljišta, što je još jedna prepreka za nove poljoprivrednike u Europi taj problem e, pogoršava i struktura izravnih e, plaćanja zato što se očekuje minimalno korištenje zemljišta i predviđaju se subvencije vezane upravo za vlasništvo zemljišta. Postojeći poljoprivrednici e, imaju poticaj kako bi imali pristup zemljištu i pristup zemljištu što dovodi do pristupa e, subvencijama, ali nemaju e, poticaje za bolje korištenje zemljištenja. Zato bi željeli e, povećati aktivnosti za dobivanje plaćanja nakon postizanja određenih rezultata. Recimo, ako se proizvode određeni okolišni, okolišna dobra ili slično. Neke aktivnosti bi mogle pomoći, e, pomoći e, ovoj generacijskoj promjeni i e, i doprinijeti mobilnosti zemljišta. Zato bi trebalo postojati zakonodavce koji bi uspostavilo nacionalne programe koje će olakšati mobilnost zemljišta i mogućnost sukcesije zemljišta trebamo ponovno preispitati neke mjere koje će motivirati e, starije poljoprivrednike da prenesu to svoje zemljište na mlađe poljoprivrednike. Dakle, e, treba postojati, trebaju postojati određeni poticaj za umirovljenje. Isto tako treba postojati e, generacijska suradnja među vezano za zakup, dugoročni zakup i fondovi na nacionalnoj razini koji će promicati i olakšavati e, usluge e, suradnje između starijih i mlađih poljoprivrednika kao što su usluge mobilnosti zemljišta. E, isto tako je važno obrazovanje mladih poljoprivrednika, dakle to je jedna od aktivnosti koje, koju treba modernizirati, ali i bolje financirati kako bi se olakšao pristup Europskom socijalnom fondu e, trebale bi postojati e, veće mogućnosti za osposobljavanje poljoprivrednika novih i onih starijih e, uključujući i tehnološke mogućnosti kao što su networking i financijske usluge Isto tako, inovacije koje su od ključne važnosti kako bi se razvijao, razvijala naša poljoprivreda je dio e, naših e, modernih poljoprivrednih mjera i e, koje će poljoprivredu učiniti privlačnijom za mlade poljoprivrednike trebamo podržati i digitalne poljoprivredne tehnologije i pozivam komisiju da zajamči da taj aspekt bude odražen u sve buduće reforme ZPP-a. To su glavne točke ovoga izvješća. Naravno, radi se o jednom važnom, e, temeljnom izvješću i očekujem suradnju svih e, klubova zastupnika zato da e, moram reći da sam e, jako na raspolaganju za suradnju i želim podsjetiti da e, rok za amandmane je ustanovljen 19. siječnja dok će 23. travnja biti glasovanje u odboru Agri. Hvala lijepa. Dziękuję panie Jeszcze chciałbym dodać, że... Dobro, želim dodati da ćemo dati dvije minute e, za izvjestitelje u sjeni. zato što su oni doprinijeli radu gospodina Kaputa. Prvi je gospodin Hajdeman. Izvolite. Dvije minute, kao što sam rekla. Hvala lijepa. Želio bih e, zahvaliti izvjestitelju na izvrsnom izvješću. On je zaista puno truda uložio u to izvješće i mislim da je on dobar temelj za daljnju raspravu. Naglasio je pet e, točaka na vrlo strukturiran način, to mi se zaista sviđalo. I općenito mislim da trebamo pogledati e, kako e, privući mlade poljoprivrednike u poljoprivredni sektor. I zato je važno usredotočiti se na inovacije, usredotočiti se na nove izazove pred nama i zato da je u svoje izvješće i to unio. Isto tako kada se radi o osposobljavanju i drugim pitanjima, da se kombinira stara generacija s novom generacijom u pogledu partnerstva na strukturirani način kako bi ta, ta sukcesija bila lakša. Kada se radi o administrativnom opterećenju, općenito e, mi se sviđa E, volio bih da prijedlozi komisije e, imaju nove pristupe zato jer je to važno za nove generacije oni imaju nove ideje oni su puni ideja oni su puni motivacije i sa novim pristupom vođenim rezultatima možemo dati prostora tim novim idejama dopustimo im da sami razmišljaju o tome kako postići ciljeve koje mi želimo u Europskoj uniji kada se radi o održivosti, bioraznolikosti, kvaliteti hrane i tako dalje. A ne da Brisel donosi mjere i kaže mladim poljoprivrednicima kako treba raditi, nego da oni razmišljaju sami onda ono što izvjestitelj kaže vezano za e, sadašnji e, ZPP i pristup zemljištu, mislim da moramo pozorno e, gledati na negativne učinke Dakle, negativne učinke ZPP-a u smislu da plaćanje po površini u stvari povećava cijenu zemljišta i zakupa zemljišta i da e, onda stariji poljoprivrednici nisu motivirani prepustiti to mlađima. Moramo paziti da ZPP nema takve negativne aspekte. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. A sad prelazimo na sljedeće mm, sljedeće naše javljanje. Molim po minutu i pol. Prema tome gospodin Milanov. Hvala predsjedniče. Zaista izvješće je vrlo važno. To će odrediti budućnost eh, poljoprivrede u Europi. Htio bih insistirati na eh, jedan aspekt za mlade poljoprivrednike, to je pristup zemljištu. A to je često izvan dostupa mladih poljoprivrednika E, o, neki nasljeđuju zemlju naravno e, ali oni koji nemaju obiteljskog nasljedstva moraju kupovati zemlju e, trebamo na tome stoga poraditi i taj problem riješiti imamo sada neke eksperimente koji su vrlo zanimljivi recimo u limuzenu se to radi planovi kako bi e, se omogućilo pristup zemljištu mladim e, poljoprivrednika. E, isto tako rasipanje fondova i sredstava. Ne smijemo dozvoliti da ruralna područja budu žrtvom izgradnje i građevinskih spekulacija. Mislim da trebamo E, imati nacionalne zakone koji će zaštititi e, poljoprivredu jer su e, ruralna područja vrlo osjetljiva naročito se radi tu o močvarnim područjima E, imamo i pitanje infrastrukture. E, infrastrukture su vrlo važne za poljoprivredu. E, kad radimo, gradimo željezničku prugu, zračnu luku, ceste, moramo imati na umu i poljoprivredu i ne smijemo raskomadati gospodarstva moramo privlačiti poljoprivrednike i e, e, davati im mogućnosti da prirodno obrađuju zemljišta. Hvala. Znači na komentar, ali v mojim kraju... Hvala lijepo. dozvolite mi da i ja dam jedan mali komentar. U našoj državi, državi s koje dolazim se trenutno raspisan e, mnoga zemljišta koja su bila poljoprivredna zemljišta sada prenamijenjena uz građevinska zemljišta i sad su raspisani natječaji da se tamo izgradi fond od otprilike stanova i stanogradnje se tamo obavlja za otprilike 150 milijuna ljudi bi tamo trebalo ići. Dakle, to znači da je to vezano i za dotok kapitala koji je problematičan, ali svakako je problem e, ne samo novaca. Gospodin Dos Santos, hvala lijepo. E, poljoprivrednici se nalaze pred različitim problemima o kojima smo već govorili, ali ima i jako puno problema jasno i sa izgradnjom, kao što je kolega Kaputo već iznio stanovništvo u poljoprivredi stari i zbog toga nam treba razvoj novih strategija. Mi znamo da je jako mali broj, kao što smo čuli, jedan jako mali postotak poljoprivrednika danas mlađi od 35 godina. Nema u principu novih mladih poljoprivrednika i znamo da se ovo cijelo izvješće bavi upravo tom središnjom temom, a to je smjena generacija i zapravo je to jedan poziv da učinimo sve što je u našoj moći kako bi dobili mlade poljoprivrednike na zemlju i tu moramo proaktivan pristup zauzeti i naravno mnoge nove inicijative lansirati. Sa Omnibus uredbom smo već jako puno toga učinili i to se vidi i u ovom izvješću kolege Kaputa primjerice da se novi mladi poljoprivrednici uvedu u sve poljoprivredne administrativne procese koje moraju obaviti kako bi uopće počeli sa tom djelatnošću na zemlji. osim toga se mora paziti na pozitivnu diskriminaciju pritom kako bi mlade vratili na zemlju. Hvala gospodin Bogović. Hvala lijepo. Ovo je vrlo važno područje. Ja apsolutno podržavam ovo izvješće kao i sve mjere koje treba poduzeti kako bi pojačali aktivnosti u tom sektoru, posebno za mlade poljoprivrednike. Mislimo da je jedna ciljano umirovljenje isto tako je jako dobra mjera čak i ova predmirovinske oblici ali ako želimo garantirati bolju budućnost za naše ljude moramo više učiniti mladi poljoprivrednici će ostati na zemlji ako budu imali adekvatan prihod a želimo li im tu pomoći to osigurati to znači da moramo biti svjesni da će biti puno manje poslova u poljoprivredi jer nema jednostavno više zemlje, nema dovoljno zemljišta, poljoprivrednih površina. Prema tome moramo diversificirati raz poslove i struke u poljoprivredi moramo se baviti uvođenjem interneta i također u poljoprivredi kao i e, pojačati jednu bolju proizvodnju posebno recimo sireva i ovakvih proizvoda koji su vezani onda za turizam Također moramo jačati djelovanje socijalnih službi na, u ruralnim područjima te zajamčiti mobilnost i bolju energetsku infrastrukturu kao internetsku infrastrukturu naravno. Mi smo već krenuli, pokušavamo postići ono izgraditi pametna sela i mi u Sloveniji radimo jako puno na tome, recimo oko Bleda smo već uspostavili prva pametna sela. Povjerenica Bulc se time isto posebno bavi Jako je važno privući i sredstva iz drugih fondova, recimo socijalnog fonda ili kohezijskih fondova Europske unije upravo u tom smislu. Hvala lijepo, a sada da bismo tu malo pomogli, ja sad moram ovdje uzeti ovaj instrument, ovaj mali čekić i malo vam zaprijetiti. Kad ga dignem onda znate gospođa Kapetir koje je e, izradio i također želim e, dati svoj doprinos sa nekoliko prijedloga. Smatram da je važno uvesti e, potpore za nasljeđivanje jer vidimo da u mnogim državama članicama vrlo kasno se događa taj prijenos OPG-a sa starijih članova na mlađe što demotivira mlade poljoprivrednike da se ustvari bave poljoprivredom. Naravno da također moramo voditi računa o onima koji su u poodmakloj dobi ja mogu ovdje navesti primjer hrvatske da gotovo svi umirovljenici u hrvatskoj koji su prethodno bili poljoprivrednici danas imaju mirovinu koja je e, ispod praga siromaštva. E, voljela bih da razgovaramo u okviru ovog izvješća o jednom mehanizmu uvođenja barem minimalne nacionalne mirovine kako se ne bi dogodilo da oni koji su cijeli život proizvodili hranu za nas kad e, dođu u starosnu dob i ne mogu više više raditi žive na rubu siromaštva. također e, želim potaknuti i još jednom pozvati komisiju da ispuni svoje obećanje vezano uz ujednačavanje kamata na kredite jer sve dok hrvatski e, poljoprivrednici plaćaju 8% kamate na kredite a oni u, e, državama članicama u zapadnoj europi 0,2%, jasno je da mi ne polazimo sa istih polaznih osnova i da ne možemo biti e, konkurentni. E, premda je izmjenom omnibusa, na čemu čestitam kolegi Desu, e, utvrđen period od pet godina za mlade poljoprivrednike koliko mogu koristiti bespovratna sredstva, podržavam mjeru koju je izrekao revizorski sud da moramo napraviti razliku između mladih poljoprivrednika i poljoprivrednika početnika. Hvala lijepo.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 et permettre l'installation progressive dans le temps. C'est une première remarque. Je voudrais réagir sur les propos de Mme Petir sur la... Želim također e, poduprijeti ono što je rekla gospođa Petir o, mirovinama. E, e, I to mora biti preduvjet kako bi mladi poljoprivrednici imali pristup zemljištu To sam ja e, Mogu ponovno nastaviti. E, e, nastavit ću. Druga stvar o kojoj bih želio govoriti aktivni poljoprivrednik to je spomenuo izvjestitelj tu trebamo postaviti e, pitanje o potporama iz ZPP-a mladim poljoprivrednicima. E, raspodjela potpora e, je podložna gornjim granicama. Mislim da tu trebamo reformirati stvari u budućnosti. I na kraju želim reći treba poticati E, mlade. Trebamo osigurati poljoprivredu. E, to treba biti e, temelj budućih reformi. Trebamo osloboditi poljoprivredu, to je jedan imperativ ako želimo osigurati prihode poljoprivrednika Gospodin Hojtema je trebao, e, e, rekao da koliko su važne inovacije. Isto tako se e, postavlja pitanje mobilnosti poljoprivrednih. Trebamo poticati mobilnost i dobre prakse koje trebamo prenositi iz jedne zemlje u drugu. To trebamo poljoprivrednike umrežavati. Gospodin Bajci ima Dobar dan. Evo ja se javljam u ime naše izvestiteljice u sjeni Marije Hojboh. Kao prvo želim zahvaliti gospodinu Kaputu na sjajnom izvješću. Imamo nekoliko stvari koje ovdje moramo izreći. Mi predlažemo da se mladim novim pred poljoprivrednicima daje jedna diferencirana nova potpora, čak i ako su stariji od 40 godina, ako rade prave stvari. A prave stvari su po nama sljedeće. Ako recimo poljoprivredna gospodarstva daju više u javnim uslugama, zatim poboljšaju temeljne vode, poboljšaju ekologiju i okoliš i općenito posljedice po klimatske promjene ili recimo poboljšaju zaštitu životinja i zaštite više tlo a još jedna bitna stvar je pitanje pristupa zemlji. Mislimo da se tu može preko ZPP-a puno mjera donijeti kojima ćemo postići bitna poboljšanja. Kao što se mogu recimo dati krediti koji imaju podupirane kamate, ali isto tako i gornja granica s kompletnog iskorištavanja površina bi nam pomogla u zaštiti, zaštiti zemljišta, a zatim smanjena stopa recimo za velike pogone i velika gospodarstva koja imaju dodatne hektare i zatim posebno jedna recimo poticajne mjere koje počinju tek od jedne stanovite veličine i do na dodatne hektare idu. Hvala lijepo. Hvala gospodin Rope. Hvala. Hvala vam, štovani kolege. Smatram da je ova tema jako, jako važna. I mislimo da je krajnji čas bio da počnemo o tome raspravljati. U tom smislu posebno hvala našem izvjestitelju svima koji su sudjelovali izradi izvješća. Mislim da to dolazi u pravom trenutku jer komisija upravo razrađuje prijedloge o višegodišnjem financijskom okviru, a tu je naravno i ovaj odio koji, je ovaj poglavlja koja se nas tiču vrlo bitni. Sad je e, važno vidjeti kako bismo ovu temu integrirali u donošenju novog VFO-a, kako bismo dakle osigurali u novom višegodišnjem proračunu e, novu perspektivu, bolju perspektivu za mlade poljoprivrednike. Ono što će se e, to je jasno ono što je najvažnije, to je budućnost cijele poljoprivrede. Kako bi osim toga zagarantirali jednu sigurnost planiranja mladim ljudima koji krenu na, u tu djelatnost i krenu na zemlju. Često je situacija takva da se puno lijepih riječi gubi ni na što i samo se ovako dijele, ali se ništa na kraju ne učini. Postoji velika razlika kod potpora kad je u pitanju industrija s jedne strane, a s druge strane mali poljoprivrednice. I to je često ta ogromna razlika, 50 do 60% bivaju razlike u tome i to ljudi u ruralnim područjima na to ne gledaju jako pozitivno. Vidite, mlade ljudi koji se odluče za zemlju završa neku školu i onda se nađu u situaciju, a zašto se pitaju zašto bih se vraćao na zemlju, zašto bih išao u poljoprivredu ako imam puno lakši i ugodniji život negdje u industriji. Prema tome moramo djelovati protiv toga, moramo im zajamčiti jednu slobodu, ali i sigurnost planiranja. Moramo im omogućiti da na vrijeme dok su još mladi preuzmu gospodarstvo na svoje ime. I što se više tu bude u ZPP investiralo, tim bolje. Gospodin Egnju, neki dijelovi ovog izvješća kritizirali su zapravo ovo kako se istupa prvog stupa ZPP kod nas e, uopće može podupirati, isplaćivati e, kompletna na naša poljoprivredna aktivnosti i to mogu jasno poduprijeti. A inače, mislim, što se tiče promjene samih propisa, nemojmo ići u ono što s spada u nacionalne ovlasti. To spada među zemljama samim da rade. A zatim pitanje samog umirovljenja. Ja sam već govorio da se njima treba jedan predmirovinski stup, mislim faza predvidjeti od pet godina, ali mi znamo da oni koji recimo odu u takvu jednu u takvu jednu shemu i plan više se neće baviti poljoprivredom i teško da će i mladi nužno na tu nastati. I sad za recimo ova procjena poslovnog plana od strane Europske unije, nisam baš uvjeren da je Europska unija u stanju procijeniti te financije jer vrlo često oni kreću sa drugih polazišta i gledaju samo prema svom proračunu. Što se tiče obavezne edukacije, svako ko se želi baviti poljoprivredom treba se zato i educirati i pripremiti. Međutim, ako imate zapravo jednu procjenu, koja gleda na poljoprivredu kao recimo profesiju onda imate probleme jer poljoprivreda nije profesija to je zapravo jedan zanat i jedan način komercijalnog zapravo poslovanja da možete kao jedan vlastiti mali obrtnik raditi za život. I zatim što se može učiniti općenito na obiteljskim gospodarstvima? Volio bih da vidim javne novce da se koriste kao recimo jedan garancija za kredite Naravno, jer gledajte, mladi poljoprivrednici jednostavno nemaju ništa na što bi se mogli dignuti hipoteku ili čime bi mogli garantirati svoj novi kredit kojeg dižu. Prema tome mislimo da bi se iz javnih sredstava trebala osigurati ta jamstva, dati sigurnosti bankama. Vlada bi dakle trebala drugim riječima si jamčiti za mlade poljoprivrednike da mogu dignuti kredite i tu zatim oni mogu to recimo napraviti kroz nekakav ugovor kasnije o podjeli njihovog e, uroda, podjeli njihove dobiti ili u stočarstvo i bilo čega. To je način na koji se to može napraviti kako se to kasnije s njima obračuna. Ali to bi olakšalo bitnome pristup novcu i opće mogućnosti kada prežive. Hvala, idemo dalje. Hvala vam lijepo. Ja se slažem sa svim kolegama, naše izvješće je vrlo važno i hvala gospodinu Kaputu na svom trudu koji je u to uložio. Kao prvo, mogu se složiti sa mnogim stvarima koje su ovdje iznesene, ali postoji puno toga što me jako zabrinjava. Primjerice, iako vam vjerujem da imate jako puno problema sa dosadašnjim vlasnicima zemljišta ali i da je teško mladima doći u posjed zemljišta opće jednog gospodarstva koje bi mogle voditi, ali unatoč tome smatram da je recimo ove načine kako je to predviđeno u izvješću i gdje se sugerira da se oni preuzmu vlasništvo uz pomoć raznih situacija, da bi to stvorilo jednu relativno nesigurnu situaciju u cijelom sektoru i ne mislim da je dobra varijanta zatim pitanje svega ovog što je u omnibus uredbi doneseno. Tu već imamo čitav niz mjera za poboljšanje stanja mladih poljoprivrednika i tu je predviđen čitav niz potpora i financijske pomoći izravne za mlade. E sad me zanima kako E, mislim da bi trebali prvo vidjeti kako se implementira ovo što je predviđeno u omnibus uredbi da se vidi kako to djeluje prije nego što nove mjere donosimo i odlučujemo o njima. Zatim, ovo što je 29.11. povjerenik za poljoprivredu već govorio, to je zapravo jako bitno, iako se tu puno toga relativiralo, jer mislimo da i u pitanju su različita ograničenja u novom višegodišnjem financijskom okviru. Imat ćemo nova proračunska ograničenja i moramo zato jako paziti da ne izdvajamo novce na krivu stranu i ne računamo sa prevelikim sredstvima u proračun kojih neće biti. Hvala lijepo. Dakle, ja bih ipak molio, kaže naš predsjedavajući, da mi u našem odboru za poljoprivredu govorimo o tome kako je potpuno izvjesno da postoje će biti skraćenja kraćenja ovog proračuna, ali o tome ne govorimo danas, to je jedna druga tema. Sad gospodin Kaput, hvala lijepo. Prvo bih želio zahvaliti kolegi Kaputu na sjajnom izvješću, u cijelosti mogu podržati ove odlične preporuke, posebno preporuku da se poveća maksimalna razina sufinanciranja iznad 2%. Također treba i olakšati pristup zemljištu i vlasništvu zemljišta za mlade. To je jedan ogroman, ogroman izazov budući da su zemljišta postala uglavnom predmetom velikih spekulacija i ide se na prenamjenu, ide u građevinsko zemljište i tako dalje i tu treba osigurati njima pristup poljoprivrednom zemljištu. Zatim, problemi demografski koji su vezani sa smjenom generacija su vrlo teški, posebno u poljoprivrednom sektoru, a poljoprivreda e, neće moći bez naravno smjene generacije i mladih, a istodobno infrastrukturne problemi su ogromni jer nema jednostavno dovoljno svih, svega što im treba u ruralnim područjima. Dakle, mislim da možemo uvesti različite nove mjere, recimo multiplikatore koji bi ojačali komponente poljoprivrede na tim zemljištima, recimo tu moramo uzeti elemente kao što je vrsta i količina usjeva, količina same površine obradive i korisne obradive površine i ako to sve uzmemo u obzir to će i na taj način tim formulama budemo ih sufinancirali to će im olakšati preživljavanje kroz teže krize. Dakle, moramo svakom na taj način ćemo i u različitim udaljenim regijama kojima prijeti cijelo opustošenje ili prenamjena i uspjet osigurati poljoprivredne zemljišta. Hvala lijepo. Gospodin Flanagan. Hvala. Mislim da je gotovo najvažnija stvar za svakog bez obzira u kojoj on profesiji bio da može od toga živjeti od toga čim se bavi a mladi farmeri ako ne budu imali dobiti svoje djelatnosti neće od toga moći živjeti prema tome će promijeniti svoj način života i napustiti zemlju bilo je ovdje nekoliko dobrih prijedloga u ovom izvješću i u radu naših suizvjestitelja ali još uvijek imamo situaciju da jedan farmer koji je radio recimo više od pet godina je zapravo kompletno na zemlji je kompletno isključen iz ovog plana sufinanciranja. Zatim mi smo naravno recimo imali tu situaciju u Irskoj i to se ne može više tako nastaviti jer neće biti dovoljno novaca za mlade ako recimo drugi dobivaju eh, silne subvencije a da ništa pritom ne rade. Prema tome, mlade ljudima treba ne samo poticaju, nego zatim i različite usluge. Primjerice, uzmite u zemlji u kojoj ja živim je velika štednja i zbog toga obaveza da se plaćaju, otplaćaju bankovne E, kredite. Vi danas imate, ako imate nekakvu nesreću, ako vam se dogodi recimo infarkt ili bilo šta, jednostavno nećete dovoljno brzo stići do bolnice da preživite. Zatim problem interneta, široko pojasno, problem škola koje se zatvaraju u ruralnim područjima jer nema dovoljno djece, kuće sa djecom kad ih imaju. Dakle, nema uopće ni jedne usluge, niti socijalnih, ni javnih usluga koje su im potrebne. Recimo, kako onda privoliti starije ljude da se povuku, da odu mirovinu povuku se sa te zemlje da bi mladi nastupili. To je isto važan problem. Međutim, prvo što moramo učiniti, prije svega toga, moramo riješiti pitanje profita. Mora biti profitabilna djelatnost na zemlji, inače moraju moći od toga živjeti, inače će pobjeći sa zemlje. I sad još samo nešto poruka našim izvjestiteljima u sjeni. Vi ste rekli dvije minute da se govori, a onda ste, jer je to kao važno što mi u sjeni imamo reći, a onda ste to skratili na minutu i pola. Šta se u međuvremenu dogodilo? da su naši recimo doprinosi 30 sekundi manje važni postali. To nam uopće nije jasno da nam to objasnite. Hvala. Imate pravo, potpuno ste u pravu tek kad vrijeme prođe, onda istekne, onda počinjem ja mahat i da vam kažem da se držite vremena. Gospodin Buda, vama usput želimo čestitati rođendan koji danas imate, a sad imate i riječ. Hvala. Ja apsolutno pozdravljam i podržavam izvješće gospodina Kaputa, ali u mojoj zemlji je to izazvalo različite rasprave. vezano upravo za ovu činjenicu da oni koji su umirovljeni i dobivaju dakle mirovinu od države oni su isključeni iz bilo kakvog plaćanja u poljoprivredi ili bilo kakvog poticaja ili pomoći. Prema tome, ako su dobili mirovinu od države prvog stupa ili bilo kojeg drugog stupa, mi smatramo da bi trebali imati pristup jednakim poticajima i plaćanjima u poljoprivredi kao drugi, zato što su i njihova primanja i mirovine eventualno kad dođu do tog dobi jako male, pogotovo u istočnoj Europi. A kad pogledamo to recimo što se događa u našoj zemlji, u Rumunjskoj, to je jako veliki problem. E, taj fenomen ujedno i ograničava pristup mladim poljoprivrednicima zemljištu i zemlji koju bi obrađivali gospodarstvu Naravno, veliki problem je pritom okrupnjavanje zemljišta u rukama velikih korporacija i onda upravo te velike korporacije koje rade možda za neki fond koji je njegov vlasnik u drugoj zemlji pokupe sve subvencije i zapravo sva plaćanja za to zemljište i onda mladi ostanu bez ičega. Mislimo da bi se sve aktivnost direktno na zemlji morala biti jedan od glavnih preduvjeta da neko može dobiti pomoć. Dakle, moramo jasne preduvjete tu postaviti jasne kriterije kako bi ljudi koji žive na zemlji u malim gospodarstvima mogli živjeti od toga. Hvala lijepo Hvala predsjedniče. I ja dijelim zaključke izvjestitelja o važnosti e, novih propisa za mlade poljoprivrednike. E, cijene zemljišta su mnoge previsoke, međutim to nije potpuna slika. E, Mislim da također imamo druge probleme. E, e, trebamo e, imati pristup financijama. A ako poljoprivrednik sklopi ugovor s bankom mora imati neke garancije. Danas mladi koji se bave poljoprivredom E, više od 50% ih e, zapravo ne sudjeluje u poljoprivredi. E, trebamo također raditi na boljoj distribuciji i ravnomjernijoj raspodjeli prerade hrane. Hvala. Gospodin Des ima riječ. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Hvala lijepo našem izvjestitelju na svemu ovom što nam je iznio u izvješću. Mene je kolega Nuno Melo zamolio da se u njegovo ime zahvalima. Gospodin Nuno Melo je naš izvjestitelj u Sjeni, međutim nije mogao biti s nama danas. Dao mi je ovdje nekakve svoje E, svoj tekst o tome i svoje elemente, ali to ne mogu čitati jer bi to trajalo više od tri minute. Međutim, e, moramo naglasiti kako će pučani podnijeti nekoliko amandmana koji će biti od odlučujuće važnosti za budućnost poljoprivrednog sektora i pritom ćemo se koncentrirati na područja na koje Europska unija isključivo nadležna. U tome se u cijelosti slažemo i to podržavamo jer vidite kod mladih poljoprivrednika s njima imamo raznu situaciju u raznim zemljama članicama EU-a. Ja dolazim iz Bavarske gdje imamo de facto prilično, sasvim dovoljno mladih poljoprivrednika. I evo kao što je kolegica Herenc rekla, mislimo da su i u Omnibus uredbi mnoge stvari već predviđene, ali još uvijek postoje postoji jako puno prostora u nacionalnim propisima da se tu više učini. To se i treba onda učiniti. Slažem se, trebamo vidjeti prvo što će ove mjere koje već postoje donijeti. Ali i dalje smatram da bi tu trebali jako uzeti u obzir socijalno područje i socijalne pitanja. U Njemačkoj imamo recimo jednu situaciju koja je drukčija nego drugdje. Kod nas u Njemačkoj je tako da stari E, seljaci dobivaju svoju poljoprivrednu mirovinu tek kada se odreknu svog gospodarstva. A i to nakon 65. godine. Ako sa 65 godina ne žele otići sa gospodarstva, nego rade još do 70. onda ne dobivaju ni mirovinu, to je jasno. I onda šta se događa? Događa se da su oni motivirani da prije prenesu gospodarstvo na mladu jer ne žele izgubiti tih pet godina mirovine. A onda imamo i druge zakone, recimo o upravljanju i tu neši ti zakoni se recimo predviđaju da se to prenese na mlade. Međutim, problem imamo primjerice u bivšim istočnim zemljama koje su bile u bivšem ddr u jer tamo je to sve bilo u obliku kombinata odnosno zadruga i to su bile zapravo javne i državne površine i tamo su nakon nacionalizacije zapravo ta velike poljoprivredne površine postale pravne osobe i više nisu u privatnom vlasništvu i tu moramo nešto učiniti da se to promijeni da mladi zasjednu. Thank Hvala predsjedniče. Ja bih htio se pridružiti onima koji su čestitali kolegi Kaputu na ovom izvještaju, odličan izvještaj i nastoji uklopiti sve potencijalne ideje koje imamo u ovom parlamentu. U stvari to uključuje i e, mnogo novih inicijativa a o tome bih upravo htio govoriti. Već desetljećima e, ZPP se nastavljao i išao svom tokom i mislili smo ako damo poljoprivredi e, novac onda će poljoprivreda cvasti. Međutim, to nije slučaj. E, trebamo nove pristupe i e, želim naglasiti ono što je rekao gospodin Bogović. Moramo imati pametan pristup, smart approach, a pametan pristup znači kako učiniti poljo, život u poljoprivredi privlačnim za mlade ljude. Financijski poticaji sami po sebi ne mogu e, riješiti ovaj generacijski problem moramo im dati sve moguće usluge e, na istoj razini kao u drugim sektorima. To mora postojiti i u ruralnim područjima, uključujući škole, e, razne i e, lokalne inicijative. Tek tada možemo stići do točke kada će mladi ljudi reći zašto to ne iskoristiti. Govorimo uvijek o poljoprivredi Pametan pristup je nešto što je novo, a zasniva se na poljoprivredi, ali ne samo na poljoprivredi. Hvala. A sada ću dati riječ predstavniku komisije. Gospodin Renjotis, izvolite. Hvala predsjedniče, biti ću vrlo kratak. Htio bih još jednom naglasiti e, važnost i prioritete koje e, povjerenik naš e, pridaje poljoprivrednog e, sektoru od samog početka. Ideje koje nalazimo u izvještaju su dobrodošle. To je u skladu s našim razmišljanjima. Postavlja se pitanje ne samo zemljišta, već i pitanje mirovina, nasljeđivanja i tako dalje. Jedna od teškoća kad gledamo u budućnost i ono što radimo na reformama u poljoprivrednoj politici je ta artikulacija između mjera na europskoj razini i nacionalnih zakonodavstava koji su jako različiti, naročito na području onoga što se tiče mladih poljoprivrednika to moramo imati e, na umu kad ocjenjujemo e, učinak koji će e, buduće politike unutar ZPPA a imati na poljoprivredu. Hvala. Hvala lijepa. A sada moramo dati opet riječ izvjestitelju. Hvala predsjedniče. E, ja sam s velikom pozornošću poslušao što su rekli kolege i zaista e, se radujem što ću dijeliti s njima put e, koji moramo prijeći kako bismo došli do pozitivnog rezultata za naš sektor. Prihvaćam i neke male kritike koje su dane, međutim sigurno je da tijekom sljedećih tjedana da ćemo uspjeti pronaći dobro rješenje kako bismo na neki način e, uspjeli e, dati određene beneficije mladim poljoprivrednicima. E, moramo vidjeti i koja je uloga nas, zakonodavaca. Mislim da posebno u ovom odboru i kada govorimo o mladima trebamo biti malo ambiciozniji i pokušati na neki način e, gledati malo više unaprijed kako bismo favorizirali na neki način budućnost našeg sektora. razmišljanja vezano za rezultate i kao što su i Šani rekli vezano za pitanja pametnog pristupa poljoprivredi. To su sigurno ključni elementi e, koji moraju okarakterizirati naše aktivnosti. Naravno i sva druga pitanja koja su naglašena biti će e, predmet e, jednog intenzivnog rada kojeg, ćemo provoditi u sljedećih nekoliko dana. Ja ću posvetiti skoro sve moje aktivnosti tome kako bismo pronašli jedno rješenje koje će zadovoljiti sve. Hvala lijepo. Hvala lijepa. E, e, pomenuli ste rok za predavanje amandmana i e, glasovanje. Točka pet od 10. do 13. prosinca 2017. održala se e, ministarska konferencija VTO-a u STO-a u e, Brazilu. E, tu smo imali i predstavnika Agrija. Gospođa Megenesti je potpredsjednica parlamenta, nas je predstavljala, to je bila odlična odluka jer njezin status potpredsjednice je e, poboljšao profil našeg izaslanstva i poljoprivrede. Ona danas nije s nama, ali je vidite na ekranu i imat ćemo vezu s, njom preko videa. Koristimo o, prekrasnu tehnologiju komuniciranja, e, pa ćemo moći čuti izvještaj gospođe McGuinness o učinku sastanka, e, toku sastanka, rezultatima sastanka. E, na, siguran sam da će i tajništvo se priključiti i slušati njezin izvještaj. Taj pismena, pismeni izvještaj već imate. Sada pozdravljam gospođu Magines. Izvolite, imate riječ. E, dobar dan predsjedniče, dobar dan kolege i kolegice. E, zahvaljujem što ste mi dozvolili da vam se obratim preko e, video linka jer sam morala prisustvovati jednom sprovodu. Prvo da kažem, bila je vrlo dobra da imamo predstavnika poljoprivrede kako za formalne tako i za neformalne sastanke imali smo parlamentarnu konferenciju u, unutar e, tog sastanka STO-a. Imali smo pitanja e, rodne jednakosti i mnogih. E, naravno, ključna stvar je bila sama ministarska konferenca. Imali smo velika očekivanja od tog sastanka ako ste čuli komentare gospodina Hogana i povjerenice Malstrom, e, e, došlo je do razočaranja e, rezultatima. Ali evo, to je tako. Jedan od problema za nas je kako ići dalje. Da vam dam pozadinu ZPP unutar STO-a i razgovori o mladim poljoprivrednicima, izvještaj gospodina Kaputa. E, trebamo, e, govorilo se mnogo o poticajima koji zapravo narušavaju ravnotežu u poljoprivredi Europa im je e, promijenila svoje poljoprivredne e, politike kako bismo imali manje narušavanja e, tržišta. Mladi poljoprivrednici imaju mnoge probleme. Trebamo reći da neke države članice STO-a smatraju da su državne potpore previsoke Prema tome nas još uvijek promatraju. Neki od problema o kojima se tada, tamo govorilo e, je e, napredak u potporama za ribarstvo, e, potporama za pamuk i tako dalje. Kad pri otvaranju konferencije to je bilo impresivno što se tiče organizacije Argentina, Brazil, Urugvaj i Paragvaj su se tu ujedinili u deklaraciji eh, iz Buenos Airesa. Oni daju jaku potporu svjetskoj trgovini i STO-u. E, pozivaju e, SAD e, i druge velike igrače da tu igraju aktivniju ulogu i podupiru STO. Međutim, do toga onda nije došlo. Stoga im, E, konferencija je e, završila tako da nije došlo do nikakvih ključnih dogovora e, što se tiče formalnog dijela programa imali smo i neformalne programe E, imala sam e, vrlo dobre suradnike iz Europskog parlamenta koji su e, mi pomagali u mom radu tamo. Naročito se želimo osvrnuti na potencijal dogovora i sporazuma sa Mercosurom. Tu možemo očekivati pozitivan razvoj. Međutim, ono što smo očekivali u Buenos Airesu se nije dogodilo Argentina, Brazil, Urugvaj i Paragvaj, oni su željeli postići napredak, međutim treba reći da Europska unija je predana e, za e, sporazumu sa Mercosurom i, i, i tu e, naročitu važnu ulogu igra i naš odbor Agri imali smo prisustvo i e, udruženja irskih e, poljoprivrednika u Buenos Airesu. E, Povezanost sa trgovinom, napredak u poljoprivredi je, je naročito naglašavan i to je dobro za nas. Mislim da kao Europska unija trebamo ojačati te veze jer e, mnogi e, akteri na međunarodnoj sceni nas žele oslobiti. E, moramo također napredovati u našim pregovorima s Indijom. To se nije dogodilo u Buenos Airesu zbog stava SAD-a mislim da je Europska unija odlučna da ipak ide dalje na tom području. Moramo pomno pratiti razvoje u Merkosuru i e, već se veselim e, vašim pitanjima. E, zahvaljujem svima koji su to organizirali. Nadam se da će moje sudjelovanje se pokazati korisnim što na području napretka u poljoprivredi. E, želim zahvaliti i glavnom direktoru GATA i STO-a nadam se da e, nećemo izgubiti nikada izgubiti važnost suradnje sa e, svjetskom trgovinskom organizacijom ona mora biti još učinkovitija a ne oslabljena kao što bi to neki akteri na međunarodnoj sceni željeli hvala hvala lijepa Nadam se da ćemo sada moći iskoristiti e, evo našu tehnologiju da imamo pitanja i odgovore. E, trgovinski pregovori na e, nivou STO-a. Ako se od molim da odete i u odbor za trgovinu jer s njima također o tome treba razgovarati. Trebamo dobiti činjenice i argumente. E, e, trebamo im dati čvrste dokaze o tome što se događa u poljoprivredi. Eh, zdravo, lijepo je vidjeti te i zahvaljujem na vrlo jasnom izvješću. Eh, tijekom rasprava u Merkosuru bilo je nekih curenja u Greenpeace u Nizozemsku, a to bi moglo imati utjecaja za standarde održivosti, ali isto i za naše poljoprivrednike, zato što poljoprivrednici u dijelu Merkosura E, imaju e, slabe okolišne e, standarde, a čuli smo da poglavlje o održivosti nije provediv i posebno se bojimo što se tiče provedivosti sječe šuma, posebno u Brazilu. Isto tako ne postoji pristup predostrožnosti, niti zdravlju životinja i korištenju pesticida. Dakle, koja je snaga tih zaštita u, u pregovorima i da li je komisija rekla hoće li e, objaviti svoje, e, svoju studiju utjecaja na okoliš? Isto tako mnogi, e, ne, ne, ne, mnoge nevladine organizacije su, zabran, su bile spriječene da uđu u Argentinu. E, imali možda kakvih reperkusija i sastanka G20? Isto tako, to što ne postoji e, konačna izjava svjetske trgovinske organizacije, pa me zanima to u kontekstu Brexita jer oni koji podržavaju Brexit e, u e, Jedinoj kraljevini kažu sve je u redu, mi ćemo jednostavno e, ići prema pravilima svjetske trgovinske organizacije. Moja asistentica će biti ovdje ako mene ne bude kada odgovarate zato što moram ići na drugi sastanak. Mogu li zamoliti da postavite pitanja. Naravno, trebate nekada dati komentare i držite se, molim vas, vremena od minutu i 30. Ja bih se htjela zahvaliti na ovom izvješću. Vidimo kako je važno i potrebno mm, da imamo predstavnike u STO-u e, našeg odbora AGRI mm, te su rasprave za nas uvijek bile vrlo važne. Europska unija možemo samo dobiti od toga ako sa Mercosura pregovara u okviru svjetske trgovinske organizacije. Time moramo e, to će spriječiti e, da dođe do narušavanja tržišnog natjecanja Australija, Novi Zeland i Mercosur moraju dakle moramo pri pregovorima slijediti te, ta ista načela. Ne smijemo dozvoliti da Europa tu ima bilateralne pregovore. Za mene je važno da napredujemo sa pregovorima u STO-u. Ne znam predsjedniče da li je moguće da još e, govorimo o konkretnim e, rezultatima e, konferencije u Buenos Airesu sa odborom za trgovinu. Pan Rope. Gospodin Rope, izvolite. tajništvo će isto govoriti kasnije. E, pirmininkė, Hvala gospodine predsjedatelju. Zadovoljna e, sam što je naš odbor e, zastupljen u ovoj raspravi. Radi se o vrlo konkretnom području poljoprivrede zato što dobiva potporu i različite vrste potpore u različitim dijelovima svijeta. Želim vam uputiti pozornost na to da su međunarodni sporazumi izuzetno važni, međutim s druge strane, kada govorimo o CITI recimo, govorimo o poštenju, pravednosti, E, kako bi ti sporazumi bili korisni svima. Međutim, danas nismo potpuno sigurni da ugovori koje smo potpisali ili sporazumi koje smo potpisali i o kojima raspravljaju da će koristiti od poljoprivrednicima. Može se dogoditi da samo komercijalni sektor e, ima koristi, a ne i poljoprivredni sektor. Oni koji trguju morat će platiti e, veće cijene e, kupnje, a s druge strane radi se o konkurentnosti. Kada uvozimo robu, Izuzetno je važno da je ta roba e, proizvedena pod istim tehnološkim i okolišnim zahtjevima kao u Europskoj uniji. Inače, naši poljoprivrednici se neće moći natjecati s time. Neće biti pravedne konkurencije. Isto tako neke zemlje pokušavaju izvoziti energiju bez, okolišnih, e, bez poštivanja okolišnih zahtjeva i zato je to pitanje konkurentnosti i poštenja izuzetno važno. Gospodin Klagen. Hvala lijepa. E, sretna nova godina i e, želim vam sreću u kompanji misliti da su e, pitanja e, vezana za povijesne podatke e, slična kao i plaćanja u green boxu. Ta povijesna plaćanja su vezana za referentnu godinu 2000 do 2002. Jesu li oni u skladu sa pravilima svjetske trgovinske organizacije? Želim znati koje je vaše mišljenje o tomu. Hvala lijepa. Agnju. Dobar dan, sretna nova godina i zahvaljujem na vrlo e, dobro prezentiranom izvješću. E, naravno, e, radi se o jednostavnom pitanju. Je li je netko postavio pitanje antimikrobne otpornosti? Govorimo o jednoj e, državi članici koja pokušava zaustaviti svoje poljoprivrednike da koristi antibiotike, ali e, naravno oni imaju problema sa uvozom e, proizvoda koji se ne drže tih pravila. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada bih zamolio predstavnika komisije u ime glavne uprave za poljoprivredu. Mogu biti kratak. Komisija je očigledno razočarana e, što nije došlo do rezultata za MC11. E, bilo je vrlo teško prije Buenos Airesa, o tome se dogovorili. Komisija je došla dobro pripremljena u Buenos Aires i jako je bila angažirana u pripremni proces. Znam da je e, prijedlog i e, vodstvo Europske unije da se ono priznaje. Međutim, zbog izostanka ishoda nismo prešli crvene linije Europske unije. Iz praktičkog stajališta možemo reći da smo imali dobru suradnju između komisije država članica i zastupnika u parlamentu, a što se tiče puta prema naprijed e, trebamo razmisliti kako e, provesti taj put. Dakle, E, trebamo vidjeti na koji način e, možemo ponovno započeti pregovore o poljoprivredi i e, kako bismo usvojili neke nove pristupe. Moramo isto učiti iz prošlih postignuća kao, kao kada se radi o odluci iz Nairobija o konkurentnosti. Možda sadašnje poteškoće pregovora sa svjetskom trgovinskom organizacijom mogu stvoriti nove prilike. Komisija je spremna se konstruktivno angažirati u te pregovore kako bi na najbolji način obranila europske interese u poljoprivredi. Hvala lijepa.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 Hvala gospodine predsjedatelju, hvala na komentarima i pitanjima. Mi zaista imamo dobar e, briefing Filipa Muskara, dakle postoji mnogo detalja tamo za razmatranje. Bitno je reći da je VTO 264 zemlje i zato vjerojatno nije iznenađujete da proces nije lagan. Poteškoća je da jedan, jedni od glavnih igrača nisu e, dobri u toj suradnji kao što bi mi voljeli Dakle, e, predstavnik komisije je dobro rekao da stvari trebaju biti gore prije nego što postanu bolje, pa se nadamo da će postati bolje. Što se tiče pitanja vezanog za Mercosur, Mercosur nije bila glavna tema ove konferencije. To je bilo naravno na marginama za izaslanstva Europske unije. E, razgovaralo se sa komisijom i s nekim nevladinim organizacijama o Mercosuru. Naš odmor se brine kada se radi o standardima i o potrebi da se osigura da europski standardi e, budu poštovani i naravno brinemo se i za konkurenciju. Drugo pitanje vezano za to da je zabranjeno nevladinim organizacijama ulaz. Naravno nije bilo preosvjeda oko e, mjesta sastanka, sve je bilo vrlo mirno, a to je i primijećeno. Kao što je gospođa Skarpeto rekla, komisija je zabrinuta zbog uloge nevladinih organizacija koje su trebale sudjelovati u tom procesu. Što se tiče pitanja e, svjetske trgovinske organizacije i koji će utjecaj biti na Brexit, Dakle, tamo je bila Velika Britanija, ali neki naši kolege iz Ujedinjenog kraljevine su također imali na umu svoje, svoj novi položaj nakon Brexita i to je uzeto na znanje. Ali naravno VTO nije toliko snažan koliko bi trebao biti i Ujedinjena kraljevina je rekla da će se vratiti prema e, svjetskoj trgovinskoj organizaciji da će sve biti u redu. Međutim, o tome još možemo raspravljati e, vezano za tarifama, kvotama i stvarima koje su vrlo složene i gdje E, VTO e, se još uvijek ne žele složiti s onima što želi Ujedinjena Kraljevina i Europska unija. Gospodina Müller je isto tako nešto rekla o važnosti VTO-a i ja se naravno moram složiti s njom. Može se dogoditi da imamo trgovinske ratove. i jedan od mojih kolega, gospodin Rubik, e, je rekao na ministarskom sastanku da e, trgovinski ratovi vode prema ratu iako je dijalog e, izuzetno težak i bolan trebamo zadržati taj dijalog da izbjegnemo trgovinske ratove ili možda i ozbiljnije sukobe što se tiče onoga što je rekao gospodin Flanagan želi e, reći da ja mislim da povijesne, veze s plaćanjima postoje zato što se krećemo prema jednom novom sustavu ne možemo e, nastaviti s tim povijesnim plaćanjima u budućnosti moramo pronaći jedan sustav u novoj reformi kako bi e, se bavili s javnim dobrima i kako bi sustav bio pošten i pravedan što se tiče greenboxa to je e, odluka koju mora donijesti VTO, a odvojena plaćanja ne smiju narušiti trgovinu. To je moj komentar vezan za to. Gospodin Agnjus je postavio pitanje vezano za antimikrobno E, otpornost. To je nešto što nije e, spomenuto, ali bi trebalo možda spomenuti u budućnosti. A kada kolege govore da e, se trebamo povezati s odborom za trgovinu, jasno je da mi kao odbor to možemo učiniti, možemo to učiniti unutar naših klubova zastupnika. Naši kolege iz trgovine su vrlo otvoreni prema tome i zato mislim da trebamo vidjeti na koji način učinkovitije angažirati <clears throat> sve odbore kako bi naše dvojbe e, bile uzete u obzir. Jer kada govorimo o mladim poljoprivrednicima i nedostatkom e, poljoprivrednika i nedostatkom interesa u nekim zemljama za poljoprivredu, sve će to utjecati na nasljeđivanje i na e, broj osoba koji će se baviti poljoprivrednom moramo učiniti sve što možemo kako bi se povezali s našim kolegama iz trgovine. Zahvaljujem koordinatorima što su donijeli tu odluku i mislim da je to bila korisna rasprava i za sada i za budućnost i moramo nastaviti e, sudjelovati s kolegama iz trgovine kada se radi o ovim teškim pitanjima. Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, Žele bih e, se e, vratiti na nekoliko pitanja. Prvo je suradnja s odborom za trgovinu. Drugo, pitanje koje moramo upamtiti, konsolidiranje našeg utjecaja na sve sporazume koji su već potpisani kao i na sporazume o kojima se još uvijek pregovara trebamo vidjeti na koji način će ti sporazumi utjecati na pitanja poljoprivrede. Postoji i treće pitanje koje je važno prošle godine, a to je stabilnost lanca prehrane. Moramo vidjeti koje su zakonodavne mjere u tom području i to moramo zaključiti. Moramo biti proaktivni u radu s ITREOM, sa inkom sa odborom Envi i sa drugim odborima koji imaju preklapajuća pitanja e, s nama. Svi se bave pitanjima koja utječu e, uvelike na poljoprivredu, pa moramo naći načina da s njima surađujemo. Trebamo pratiti situaciju kako bismo pojačali naše veze i naš utjecaj u tim područjima. I od kada smo započeli raspravu o reformama, moram reći da u e, nedjelju, ponedjeljak i utorak je se održala velika konferencija o teškim financijskim perspektivama nakon 2020. godine. Radilo se o velikom sastanku, svi su redovi bili popunjeni a poruka te konferencije je iznenađujuće bila vrlo optimistična kada se radi o financiranju ZPP-a u budućnosti. A to je izuzetno važno. Zato što e, ruralna područja imaju koristi ne samo od izravnih plaćanja, nego i strukturnih fondova i sl. Hvala vam lijepa što ste nam se pridružili putem video linka. Zahvaljujem na vašem doprinosu i drago mi je što ste uspjeli nam pružiti informacije koje ste imali. Kao što sam rekao, to je izuzetno važna tema koju ćemo se sigurno vratiti u budućnosti. Sljedeća točka na dnevnog reda, integrirana e, statistika o e, gospodarstvima. E, drugi dijalog je održan u prosincu ali kako bih ubrzao stvar, ja bih izravno dao riječ e, gospođe Dančila, izvjestiteljici koja će nam reći koje je stanje u statistici i što se trenutno događa. Gospođa Dančila. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Želim vama i svim kolegama sretnu novu godinu. Nadam se da ćemo imati vrlo produktivnu godinu. Kao što ste rekli, nažalost nismo uspjeli postići sporazum tijekom posljednjeg plenarnog zasjedanja u Strasburu. Nismo postigli sporazum e, na ovom dosijeu koji je dosta stručan ali sada je on postao još e, e, stručni zbog e, članka 12a vezanog za zaštitu podataka koji je unijelo vijeće. Nadam se da ćemo uspjeti postići određeni napredak. Međutim, složena priredba međuinstitucionalne ravnoteže nam nije omogućila da zaključimo to pitanje kao što smo željeli. E, mi smo imali vrlo strogi mandat za pregovore, a vijeće nije bilo spremno dati nikakve ustupke, posebno kada se radi o člancima 8. i 9. Istovremeno želim zahvaliti Europskoj komisiji koja je imala vrlo konstruktivan stav i koja je pokazala fleksibilnost i razumijevanje. Ovaj dosije kao prvo e, treba fleksibilnost. Ja bih pozvala bugarsko predsjedništvo da na vijeću raspravlja o člancima 8. i 9. i da jasno objasni da parlament neće raspravljati o tome dok god e, vijeće e, ne, e, ima e, jedno jasno stajalište. Kada se radi o članku 12a o zaštiti osobnih podataka, to je zaista jedno pitanje koje E, prelazi e, samo, samo, e, samo pitanje statističkih podataka u poljoprivredi, nego ulazi u drugi dosije o socijalnoj statistici i zato raspravljam sa izvjestiteljem u parlamentu koji radi na tom dosijeu kako bismo imali jedinstveno jedinstveno stajalište. Isto tako savjetovat ću se s kolegama u odboru LIBE E, zato što mislim da e, sadašnje odredbe za zaštitu podataka su dovoljne i da pružaju dovoljna izuzeća. Ja mislim da e, onaj, ovo, ovaj članak koji je, je predložilo vijeće nije nužan. Ja sam željela tijekom estonskog predsjedništva zaključiti ovaj dosije kako bismo bili sigurni da možemo predvidjeti cenzus u Portugalu i Grčkoj 2019. godine na način na koji su oni željeli. Mi smo učinili sve, sve što smo mogli i još uvijek se nadam da možemo e, zatvoriti ovaj dosje što je prije moguće, ali ne pod svaku cijenu. I ne e, bez toga da se čuje naše stajalište. Želim također zahvaliti svim e, svojim izvjestiteljima u Sjeni i tajništvu na njihovom radu. i željela bih da sam mogla e, još dodati jednu pobjedu odboru e, Agri e, za kraj estoskog predsjedanja. Međutim, nadam se da ćemo imati konstruktivnu suradnju sa bugarskim predsjedništvom koje nas je pratilo tijekom našeg rada prošle godine i sigurna sam da žele graditi na temelju onoga što je do sada postignuto. Hvala vam lijepa. Dziękujemy pani za włożoną pracę. Hvala za provedeni rad. Hvala i svim vašim suradnicima. A sada ako imate kakvih pitanja, izvolite. Evo, čini se da je u ovom slučaju sve bilo vrlo jasno i svi podaci koje smo dobili potpuno dovoljni. Pa prema tome nema ni pitanja. Mi ćemo vas o daljnjem protoku informirati o najnovijem stanju i eventualnim izmjenama ovdje u našem odboru. Još jedan puta hvala. A sada prelazimo na sedmu točku dnevnog reda. Počet ćemo s informacijama odbora regija, pa bih lijepo zamolio i ovdje prvo pozdraviti. Naravno želim sve naše predstavnike odbora regija kao i gospodarsko-socijalnog odbora i započinjemo s odborom regija. Evo ovdje uz mene sjedi gospodin Matikajnen. On je predsjeda stručnom odboru za prirodne resurse, zatim još daljnji predstavnici i koordinatori iz e, različitih odbora, gospodin Uno Petersen na Novadi, gospodin, gospodin Logan i gospodin banašak i tako dalje, koji svi mogu naravno uzeti riječ ako žele, nakon što nam se prvi predstavnik gospodin Marti Kajnen obrati. Po našem proceduri je to tako da prvo uvodne izjave iznese predstavnik prvi službeni odbora regija i to predsjedajući stručnog odbora za prirodne resurse. Nakon toga slijede svi koordinatori iz e, po dvije minute imaju. A naravno to su koordinatori iz odbora regije pa onda iz parlamenta i nakon toga, ali ako vidimo da smo, da nam vrijeme ponestaje, onda prelazim, onda ću vam dati do znanja. Evo sad riječ ima gospodin Martikajnen. Izvolite. Hvala lijepa. Štovani predsjedatelju, štovane dame i gospodo, kolegice i kolege. U ime našeg odbora NATO, odbora regija, htio bih vam iskreno zahvaliti što nas se nas evo već drugu godinu za redom ovdje udomili, da tako kažemo, i prihvatili na sastanku odbora Agrija. Ovog puta raspravljamo o budućnosti zajedničke poljoprivredne politike, koja će biti jedna od glavnom tema ove godine na europskoj razini u svim europskim raspravama, dakle posebno s obzirom na i kao dio rasprave u ukupne budućnosti Europe i posebno o budućnosti financiranja unutar Europske unije, svih programa i cijele unije. Vrlo sam sretan što mogu vidjeti koliko je zanimanje za različite poglede nas iz naših lokalnih i regionalnih političkih struktura u cijeloj Europskoj uniji i svi smo mi, mi smo sami zapravo građani i pokušavamo sve one odgovornosti koje su nam naši glasači prenijeli na nas na najbolji mogući način ispuniti i biti im dostojni. Znam da se svi vi imate zapravo korijenite i vučete podrijetla iz nekih regionalne ili lokalne politike i znam da i dan danas imate kontakte jasno sa svojim biračkim jedinicama na lokalnoj razini. Vi znate koje su pitanja zapravo najvažnije za lokalnu regionalnu razinu. Da, mislim da je vrlo važno da upravo eh, u tim političkim temama budemo aktivni i to u gradovima, u općinama i u regijama i to da tamo isto tako promoviramo europske politike o kojima se odluka ovdje donosi. Prema tome, razmjena mišljenja je jako važna. Zajednička poljoprivredna politika je jedna od glavnih europskih politika i ona zapravo nadilazi samo pitanje direktnog plaćanja i općenito plaćanja ostvarenja dohotka za ljude koji rade u tom specifičnom sektoru. U pitanju je sigurnost e, opskrbe hrane u Europi, u pitanju je održiva proizvodnja hrane, zatim zapošljavanje i gospodarski izgledi i šanse u ruralnim područjima. U pitanju je zdrava hrana, bio raznolikosti klimatske promjene. Mi svi znamo koliko sve te rasprave koje su vođene u prošlosti i koje se danas vode, znamo koliko je teško zapravo oblikovati zajedničku poljoprivrednu politiku koja bi svima odgovarala i koju bi svi mogli prihvatiti. No prije nego što uđemo u detalje ove rasprave, volio bih da se volio bih se založiti za to da se ZPP gleda kao jedna od glavnih politika koja treba održati Europu na kupu, očuvati na koheziju i povezanost i koja bi trebala omogućiti gradovima, općinama i regijama, našim ruralnim područjima i našim zemljama da stvore dobre uvjete za život za sve svoje građane ZPP naravno e, rješava pitanje poljoprivrede, farmerstva, e, ali isto tako se odnosi na način i regulira način na koji će ljudi živjeti u različitim poljoprivrednim područjima, kako će iskoristiti bolje mogućnosti za zapošljavanje u tim područjima, pogotovo oni koji su jako daleko od svih urbanih centara, svih megalopolisa Europske unije vidimo recimo koliko je to važno posebno u sljedećim činjenicama. Sedma kohezijsko izvješće je još uvijek još uvijek donosi veliku neravnotežu i primjećuje i ističe tu veliku neravnotežu u razvoju između ruralnih i urbanih područja. Zatim ističe sve veći rizik siromaštva u ruralnim područjima u odnosu na urbana područja i e, isto tako govori i prikazuje kakav je osjećaj onog da su zaostali, napušteni, zaboravljeni u ruralnim područjima ljudi, dok zbog čega naravno raste euroskepticizam kao i adekvatno glasanje onda koje je posljedica toga u tim područjima. I premda je kohezija jedan od ciljeva europskih ugovora, Evropska unija kao cijelost ne ne poklanja dovoljno pažnje tim ruralnim područjima, područjima koje zaostaju. I strukturni fondova Europske unije bi se trebalo više učiniti kako bi se te razlike prevladale. Rasprava danas e, o ZPP-u je vrlo važna. Istodobno volio bih povezati tu raspravu sa se o budućnosti Europe. Jer ne možemo gledati na nju bez tog važnog područja poljoprivrede. Poljoprivreda nije samo jedno područje, to je zapravo temelj ukupne naše egzistencije. I hvala vam puno. Hvala lijepo, a sada, sada gospodin Kosu izvjestiteljima riječ, izvolite. Euh, hvala predsjedniče. E, dame i gospodo zastupnici, dragi kolege. Kao izvjestitelj e, odbora regija za perspektivu ZPPA zahvaljujem što ste mi dali mogućnost da vam se obratim i da vam dadem preporuke lokalnih tijela o budućnosti, za budućnost ZPPA. Problemi s kojima se suočavamo obvezujemo nas da ponovno razmišljamo o ZPPU u on mora biti e, pravedna, e, održiva i solidarna na korist i potrošača i proizvođača. E, bez legitimnosti ekonomske, socijalne i okolišne, bez legitimnosti lokalnih zajednica ne možemo imati zajedničku poljoprivrednu politiku. Danas mnogi poljoprivrednici prodaju svoje proizvode uz gubitak E, izravna plaćanja nisu pravedno raspodijeljena među poljoprivrednicima niti među državama članicama. Bioraznolikosti, klima, e, okoliš, e, javno zdravlje plaćaju preveliku cijenu industrializiranoj proizvodnji hrane. Proizvodnja u poljoprivredna se sada previše koncentrira u određenim regijama E, vrlo često mi e, prodajemo poljoprivredne proizvode e, ispod proizvodne cijene i to ide na uštrb proizvođača u trećim zemljama. Moramo imati na umu sve veću potražnju za kvalitetnim i lokalnim proizvodima. Velika fluktuacija cijena u poljoprivredi dovodi do velike e, ranjivosti u e, poljoprivredi. Moramo e, spriječiti da situaciju u kojoj uvijek reagiramo tek nakon što je izbila kriza. E, osiguranja u poljoprivredi e, će više doprinijeti e, prihodima osiguravatelja nego samim poljoprivrednicima vidimo do opadanja poljoprivrednih aktivnosti u Europi. To je jedan od važnih problema za budućnost ZPP ako zahvaljujući e, radu vašeg odbora imamo regulaciju e, uredbu omnibus e, to je dobro ali nije dovoljno nije dovoljno da spriječimo sektorske krize tražimo ravnopravnu raspodjelu sredstava među državama članicama i proizvođačima moramo također promijeniti propise o tržišnom e, natjecanju e, e, cifre koje brojke koje vidimo su alarmantne E, vidimo da pet distributera se dijele 60% poljoprivrednog tržišta, a samo pet industrijalaca prerađuju 56% prehrambenih proizvoda u 13 država članica. E, e, također tražimo Eh, od Europske komisije da se angažira na promjeni eh, eh, propisa u međunarodnoj trgovini poljoprivrednim proizvodima. Moramo imati pravednije i solidarnije propise. Sljedećeg ožujka ćemo imati jednu konferenciju koja će raspravljati o tom problemu. E, također e, se ne slažemo sa gornjim granicama koje e, se određuju prema hektarima, a to najviše koristi velikim gospodarstvima tražimo pravedan ZPP koji će koristiti e, svim sektorima i svim poljoprivrednim proizvođačima. Također e, trebamo e, se zabrinuti za 10 milijuna zaposlenih u poljoprivredi koji često rade na određeno vrijeme i imaju mizerne plaće. Moramo imati na umu njihove probleme E, njihovi poslodavci moraju poštivati socijalne e, norme. Također e, trebamo biti vrlo budni s obzirom na sve veću mehanizaciju, automatizaciju u poljoprivrednoj proizvodnji. Također treba paziti na velike proizvođače koji previše su se počeli zanimati za korištenje takozvanih big data E, e, tražimo e, ozelenjavanje koje će popraviti poljoprivredu u tranziciji imati na umu sve mjere koje su korisne za okoliš, bioraznolikost i klimu. Moramo očuvati bioraznolikost. A, a pravedniji i stabilnim cijenama, regulacijom tržišta, E, moći ćemo ostvariti uštide u, prvom stupu i tako koristiti drugi stup za održivi razvoj poljoprivrede. E, e, evo nekih prioriteta. Podržavanje kratkih krugova, podržavanje tehničkih inovacija, podržavanje ugostiteljstva koji koristi lokalne proizvode i ekološke proizvode podržavanje raznolikosti Osim ZPP-a neophodno je diversificirati ulazne točke e, i ruralna područja uzimati u obzir u svim europskim politikama. Potrebe ruralnih područja daleko nadilaze ono što može učiniti politika ruralnog razvoja ZPP-a. Studija odbora regija o europskim proračunu za ruralna područja je pokazala njegovu nedostatnost s obzirom na važnost ruralnih područja u Europi. Tražimo proračunsku ravnotežu strukturnih fondova čiji se doprinos ruralnom razvoju značajno smanjio. Tražimo e, veću sinergiju i pojednostavljenje dodjele sredstava e, raznih e, europskih fondova kao i uzimanje i usvajanje ruralnog plana koji je potreban za ostvarivanje ciljeva teritorijalne kohezije Europske unije. Solidaran ZPP je ostvari e, samo u održavoj Evropskoj uniji. E, ti su problemi e, veliki i moramo doći do dobrih izbora. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Hvala vam nim zahtjevima i prijedlozima koje ste iznijeli. Ali sve je to zapravo već i sadržano u komunikaciji Evropske unije. To je taj zajednički pristup koji je naravno vezan za to da Evropska unija trenutno pripreme svoje nove ciljeve tog predloška zapravo, tog inputa, onda razrađuju svoje nacionalne planove prema svojim mogućnostima. I jasno da je ovdje jako bitno da znaju što je potrebno. I onda se to može dakle i uzeti u obzir kod formuliranja novih ciljeva novog ZPP-a u Europskoj uniji. Bez obzira da li to bili energetski, klimatski, ekološki ili drugi i daljnji ciljevi. To je, dakle, jako bitno da čujemo pridonijeti oblikovanju nove, novog ZPP-a predstavnicima E, odbora regija koji su nam se pridružili i za nas jako je granice postaviti i usmjeriti sve naše poljoprivrednike kako će preživjeti u budućnosti. Želimo njihove, njihovu egzistenciju ojačati, povećati njihova dohotke, njihovu zaradu i učiniti ih održivima, što znači orijentiranim na budućnost njihovim gospodarstvima. Stoga nam je jako bitno da u zajedničkoj o ZPP-u razgovaramo skupa sa predstavnicima lokalne i regionalne politike. Pritom bi mi osobno bilo jako važno da među prioritete upišemo na sam vrh pitanje zdrave hrane. Zatim spomenut je VFO, višegodišnji financijski okvir. Nadam se da ćemo i mi ovdje u parlamentu moći sudjelovati u njegovom oblikovanju. Naravno, ne veseli nas ta najava, znamo da će se smanjiti proračun za poljoprivredu. Ja mislim da bi ga trebalo upravo suprotno učiniti. Upravo povećati sredstva u proračunu za poljoprivredu kao i u kohezijskim fondovima. Jer mislim da je u pitanju puno više, nije samo održavanje malih poljoprivrednih dobara, nego je i održavanje sigurnosti opskrbe hranom, nego je u pitanju općenito socijalna struktura u slabim regijama, nerazvijenim regijama, održavanju seoskih e, sela i opće ruralnog stanovništva tamo. Tako, e, jer inače ne ćemo ostati potpuno praznih područja, svi će preseliti u megalopolise. U tome je u pitanju, velike su stvari u igri. jasno da je ZPP tu pred ogromnim izazovima. izazovima. Dakle, nas puno, puno posla jer se govori o novom ZPP-u. Inače sa mnogim stvarima koje su ovdje kazane se apsolutno slažem. Ruralno područje mora biti u centru pažnje. Jer e, farmera. I ako tako nastavimo tim tempom imat ćemo najmanje od svega seljaka, odnosno poljoprivrednika. A mi moramo tu misliti na naše seljake. Nemojmo to zaboraviti. Zatim, pitanje okoliša Dakle, okoliš je, mislim, drugi najveći gubitnik sadašnje poljoprivredne politike. Kad pogledamo ovaj ogroman gubitak bioraznolikosti i pogotovo uslijed sve većeg industrijskog obrađivanja velikih poljoprivrednih područja mislim da to moramo zaustaviti to tako dalje ne ide i čini mi se da je komisija u najnovnoj komunikaciji to stavila upisala među važne prioritete znam da je bilo i tu jako puno pojmova koji su ovdje bačeni u prostor i kojima se govori ovako velikim tonovima kao što recimo regionalizacija ili smanjivanje administracije i tako dalje dalje. Ali međutim vidjet ćemo šta će u praksi iz svega toga ispasti, svega onog što je nabačeno u programu Europske komisije. Međutim, činjenica je da je poljoprivreda gubitnik i da zapravo poljoprivrednika, poljoprivreda se kompletno razilazi, postoje, sve veće razlike među nacionalnim e, zemljama članicama ili među različitim regijama i to jednostavno ne ide tako. Mi moramo to zajednički razvijati. Čak i ako moramo dozvoliti razlike među regijama i nekakav prostor za manipulaciju pojedine regije, ali moramo te povezati i te razlike ipak smanjiti. I zatim, volio bih jako da se komisija time ozbiljno pozabavi. Jer vidite, mi od samog početka, od kad sam ja došao ovaj odbor, stalno stalno govorimo o tome da se mora nešto konkretno napraviti, a nije se zapravo baš činilo ništa konkretno, nego upravo suprotno stanje se još zaoštrava i sve se više gleda na poljoprivredna tržišta u druge zemlje jer se mora izvoz mora uspjeti, on mora ići pod hitno, ali se zapravo uopće ne brinemo o lošim i sve lošim strukturama. Hvala vam. A sada se mora malo angažirati i komentirati ovo što tako dalje. Naravno da postoji zajednička poljoprivredna politika i naravno da nije u pitanju samo zajednički proračun niti čak ni samo jedinstveno zajedničko tržište, nego puno više tog je u igri socijalnih e, pitanja i svega ostalog. Međutim, Pri svemu tome, naravno, moramo zastupati razlike. Prema tome, kad govorimo o ZPP-u, moramo prvenstveno misliti na razlike. Oprostite, ali mislim da je to jako važno ovdje naglasiti. I sad uzmimo kao primjer nešto isto jako važno, to je proizvod različito. A sada gospodin Egnju. Hvala lijepo. Ja sam bio zapravo jako zabrinut. Možete lako vjerovati ako imate svijet u svijet koji fantastično funkcionira i onda je sve divno ali ovdje govorimo o pravednom statusu za poljoprivredne radnike. To sve jako dobro zvuči, ali kako biste vi to definirali? Jer evo, kaže poljoprivrednik moje tri čeri i sin su radnici radike. To sve jako dobro zvuči, ali kako biste vi to definirali? Jer evo, kaže poljoprivrednik moje tri čeri i sin su radnici parcijalno kao dopunsko na, svom dobru i manju, ali neće biti isključivo poljoprivredni radnici jer to bi bila čista nošna da se to educiraju, to investiraju, rade s tim. Pogledajte, zeleni će odmah skočiti i reći, o ne, bilo šta što ima veze sa genetskim inženjeringom ne dolazi u obzir. I ta pitanje. Gospodin Vajc nakon što sam prostudirao ovaj dokument. Htio bih se prvo zahvaliti odboru regija, ako već da novc sredstvima. Mi smatramo da se javna sredstva smiju samo za javne usluge, javne službe davati, a to mora biti onda javnim novc sredstvima. Mi smatramo da se javna sredstva smiju samo za javne usluge, javne službe davati, a to mora biti onda ja potičemo poljoprivredu koja još pogoršava upravo te klimatske posljedice. To ne bi išlo. Prema primjerice mi imamo to se javlja posebno kod pitanja pesticida. Imamo jednu aktualnu njemačku studiju koja govori o tome da 70% je svih insekata propalo, nestalo i poljoprivredu. Dakle, to je jedna ozbiljna ugroza za budućnost. Hvala lijepo gospodin azopardi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 sve, ali nemojmo zaboraviti da se sa deregulacijom tržišta povećava koncentracija proizvodnje u onim proizvodno intenzivnim područjima dok se recimo mjerama istražuju zelene mjere koje su provedene i pitaju koliko su učinkovite. Zbog toga svega apsolutno pozdravljamo jednu dubinsku i pravu reformu ZPP-a koja bi poljoprivredu u Europi pretvorila zbilja u jednu održivi sektor djelatnosti koja bi bila apsolutno ekološki podnošljiva i dakle pozitivno se odrazila na posljedice klimatskih promjena. Mi bi željeli da se što je prije moguće zapravo ovaj dokument i ovo planiranje novog ZPP-a približi i stvarnosti poljoprivrede da se mogu onda i na terenu uvesti ove ciljane mjere o kojima smo govorili. To bi bilo jako pozitivno za naše proizvođače isto tako jer mi znamo da naši potrošači žele zdravu hranu, žele hranu koja je točno obilježena i koja je po mogućnosti ekološkog podrijetla, ekološkog uzgoja i e, da to bude još ako je moguće isto tako lokalno stvoreno iz lokalnih izvora sadašnji ZPP nije dovoljan e, za e, mjera za inovacije i e, okoliš. Trebamo jednake uvjete za sve unutar Europske unije. To treba zadržati. za garantirani zagarantirani poduzetništvom i odgovornim obradom zemljišta. Ali trebamo dati veći prostor inovacijama. E, ZPP, jednaki uvjeti za sve održavanje proračuna, sve je to ključno za održivost. I na kraju trebamo olakšati malim poljoprivrednicima e, da dođu do sredstva. Poljoprivrednici uopće ne traže sredstva. E, tako mnogim poljoprivrednicima pristup sredstvima nije olakšan o pojednostavljenju unutar ZPP-a. Ja sam e, dao e, vlastite e, mišljenje o revitalizaciji ruralnih područja. Područja zaostaju za drugima a to je djelomično zbog razvoja velikih gradova i velikog kapitala. Ruralna područja se i dalje bore sa infrastrukturom, sa radnim mjestima istovremeno poljoprivredna proje uklonile. E, moramo imati ciljene akcije za podršku e, održivim, e, održivom ruralnom razvoju. Europska komisija nije dovoljno ambiciozna. moramo, sve to pokazuje da Postkar deklaracija nije ispunila svoje ciljeve i obveze. E, moramo usvojiti plan za ruralna područja e, kako e, sve te odluke ne bi postojale samo na papiru. Dolazim sa sjeverozapada i u ruralnim područjima. Oni moraju dobiti široko pojasnu mrežu E, i druge usluge. Moramo povećati navivati i u ruralnim područjima. Oni moraju dobiti široko pojasnu mrežu e, i druge usluge. Moramo povećati napore da povećamo br e, i poboljšamo brzi internet u ruralnim područjima. Jer inače neke države članice neće imati pristupa sredstvima Moramo ulagati u široko pojasne mreže, također u male projekte nisu u međusobnom natjecanju. Ona moraju surađivati. Moramo imati i pametne gradove i pametna ruralna područja koja će se uzajemno podržavati. Ruralno i urbano stanovništvo moraju surađivati. I na kraju mislim da Lokalne i regionalne vlasti moraju biti naši partneri u inovacijama kako bismo iskoristili puni potencijal e, naših ruralnih područja. E, ja ću e, i na kraju pozivam da održi Europi na korist svih stanovnika Europske unije. To treba učiniti prije, a ne kasnije. Hvala. Gospodin Panašak ima riječ, izvolite. Dame i gospodo, iz e, e, e, Europskog parlamenta, odbora regija i Europskog socijalnog i ekonomskog odbora. Htio bih zahvaliti naročito predsjedniku da se vrši veći pritisak e, i zahtjeva veća fleksibilnost u komunikacijama komisije. E, politike su e, previše specifične i nisu dovoljno fleksibilne, ne mogu se dovoljno prilagoditi lokalnim prilikama u poljoprivredi i vidimo velike lokalne razlike. To treba uzeti, mora igrati nadzornu ulogu, a ne smije diktirati e, rješenja e, regijama i lokalnim zajednicama. Nadalje vjerujemo da moramo zadržati strukturu od dva stupa u ZPP-u. E, u tome se slažemo stup i to u oba smjera. I na kraju ponavljam poziv da se e, ZPP previše ne e, komplicira e, na regionalnom nivou se susrećemo sa ta... Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ovdje ću biti malo strožiji nego s našim gostima. Hvala predsjedniče, dragi kolege i kolegice izlaganja kolega iz odbora regija. Već sam dugo godina gradonačelnik i jako me zanimaju vaše, vaš rad. Hvala što ste nam iznijeli svoja mišljenja i prijedloge. E, slažemo se u mnogim stvarima, međutim pitanje se koje će uključiti sve naše ciljeve. E, Europa e, okreće glavu od poljoprivrednog sektora. E, svi znamo kako trebamo djelovati, ali treba s time početi. Moramo znati što će se događati nakon 2020. E, države članice e, u svojim rukama imaju više od 50% sektora odlučivanja. E, predsjednik je rekao da ne obraćamo dovoljno pažnje onim regijama koje zaostaju. Slažem se s tim u tim područjima postoji mnogo manje e, sredstava i te regije jednostavno vegetiraju. Nadam se da će buduće odluke biti korisne za takove regije. E, potičem vas također da surađujemo. Moramo surađivati na poljoprivrednom sektoru jedan od glavnih e, e, sektora je lanac plaćanja. Vrlo često poljoprivredni sektor dobiva samo mrvice, ostatke. Plaćanja su tako niska da e, poljoprivredni sektor samo preživljava, a ne cvate. Kad govorimo o načelu kratkog lanca, tu moramo, na tome moramo imati direktno od proizvođača. Hvala lijepa predsjedniče. Ova je diskusija vrlo zanimljiva. Članovi e, odbora regija koji predstavljaju lokalne zajednice e, aktivno sudjeluju u provođenju ZPP-a i oni E, izgleda u našim e, raspravama da, da je poljoprivreda u Europi gubitnik da nitko ništa ne zarađuje. Međutim, to nije slučaj. Imamo niz poljoprivrednika koji vrlo dobro zarađuju. E, da to nije tako onda bismo rekli da 55 e, godina ZPP-a je dovelo e, poljoprivrednike pred zid, stjeralo ih u kut. To jasno nije slučaj. Moramo i dalje razvijati ZPP. Ne trebamo izmišljati naravno toplu vodu. U prvom stupu naravno e, trebamo mnogo toga nadoknaditi. E, naš model e, mora biti učinkovitiji. Moramo snažiti poljoprivredna gospodarstva u onim što je rekao predstavnik odbora regija. Trebamo treći stup jer mora njih možemo uvjeriti da uđu u e, poljoprivredu samo ako vide dobru perspektivu za sebe e, mm, i na tome trebamo još i dalje e, poraditi često nam se predbacuje E, da iz drugog e, stupa se ne koriste tako dobro kao sredstva iz prvog stupa. E, to treba prostudirati i promijeniti ako je potrebno. Moramo to moramo to možda drugačije strukturirati. Gospodin Andrije, hvala predsjedniče. E, zahvaljujem nam dajte ideje za modele reforme e, vi postavljate ključna pitanja mislim u prvom redu da moramo e, inovacije E, o tome je već mnogo e, e, rečeno. Moramo se angažirati u ambicioznu reformu do 2020. Spomenuli ste također podsjetiti na osiguranje prihoda poljoprivrednika, naročito mladih poljoprivrednika Eh, oni moraju imati osigurane prihode. Eh, eh, tu trebamo recimo kriza na u industriji nam pokazuje kako to tržište treba regulirati. A samo osiguranje neće biti kako e, to tržište treba e, regulirati. E, samo osiguranje neće biti dovoljne. Trebamo nove prijedloge. Moramo imati cikličke ugovore. Moramo dakle osigurati i prihode radna mjesta moramo moramo dakle osigurati e, i, prihode e, radna mjesta e, moramo hvala ne. hvala lijepa vrlo zanimljivo izvješće hvala ne. hvala lijepa vrlo zanimljivo izvješće zaboraviti Dakle, ako danas jedete, morate zahvaliti poljoprivredniku. Kada govorimo o općoj, općem, općoj godišnje to je 3,5 eh, tisuće ne samo za ljude iz sela, nego i iz grada, i za lokalnu radiostanicu, za lokalnog eh, frizera, eh, apsolutno za sve ali mi smo donijeli tu odluku u Irskoj, a ne u Europi. Ja sam skeptičan o mnogim stvarima u Europi, ali sam skeptičniji u vezi s onime što rediteljima. I ako želimo da se to promijeni sljedeći put, moramo donijeti političku odluku u Irskoj. Jesu li to ljudi koji e, se okolo e, voze e, u privatnim mlažnjacima ili ljudi koji se voze u traktorima? Ja znam na čijoj sam slučaju rješenje u našim rukama. Hvala. Hvala na riječi. Gospodine predsjedniče, hvala što ste omogućili ovu suradnju. Mislim da je ona od izuzetne važnosti kako bismo osigurali suradnju između svih institucija, e, odbora regija, socijalnog i gospodarskog odbora i sl. Imamo slične ideje. Smo osigurali suradnju između svih institucija, e, odbora regija, socijalnog i gospodarskog odbora i sl. Imamo slične ideje točka e, tri, točka dva su važne kako bismo ohrabrili bolji e, standard života u ruralnom području, e, onda je poljoprivreda ključna aktivnost koja proizvodi hranu i moramo osigurati bolju kohabitaciju s, a To je već uključeno u ZPP i ne moram to ponavljati. Postoje različita rješenja i za različite ekosustave. Ono što je važno je da zajamčimo dovoljno sredstava u europskom proračunu i da osiguramo e, dobru raspodjelu tih sredstava. E, moramo biti e, podijeljeni na manje i veće dionike i to je jedan od važnijih izazova. Moramo imati jednake uvjete za sve. A drugi aspekt je kako više e, profita e, izraditi u e, lancu hrane. Ti poljoprivrednici koji koji proizvode najtemeljnije proizvode će e, sve manje proizvoditi zbog novih tehnologija. Zato moramo uspostaviti temeljnu infrastrukturu u ruralnim područjima, moramo e, imati e, širokopojasni sustav, moramo imati moderne sustave marketinga, moderne sustave brige za starije i slično. Ako se brinemo za starije generacije, e, to e, poticaje za razvoj naših ruralnih područja i uzeti u obzir različite. Gospodin Gosen, Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Mogu li zahvaliti i e, članovima odbora regija na vrlo zanimljivom izvješću. Ja sam pročitao s velikim interesom taj, to izvješće E, i posebno razliku između sjevernih i e, područja, e, gradskih područja, ali ima i velikih podjela unutar gradskih područja. Ne postoji neko lako rješenje za to. Ne želim biti bezobrazan. Međutim, čini mi se da je to jedan popis želja, jer me podsjeća na dane kada smo u ovom odboru prije odluke mi u ovom odboru ne možemo više slijediti e, te popise želja, moramo biti realistični. Danas ujutro je argument bio je li poljoprivreda profesija ili se radi o nekoj vrsti trgovine. Mislim da je istina da ako nemate poljoprivrednu industriju koja je vjerodostojna, poljoprivrednu industriju koja je profitabilna, onda će se i dalje ljudi iseliti iz ruralnih u gradska područja zato što želje poboljšati svoju kvalitetu života, svoj status u životu i to je ono što se sada događa. To je veliki problem s kojim se sada suočavamo. U dva sata e, danas poslijepodne imamo jedan sastanak e, na kojem ćemo razgovarati o budućnosti ZPP-a da u stvari će proračun e, kontrolirati kakva će biti budućnost ZPP-a. Dakle, ovisi o potpori koju će dobiti. To će biti e, duga i teška rasprava. Mogu li zamoliti članove odbora, jer u izvješću govore o koktelu pesticida, međutim ne spominju e, razvoj investicija i tehnologije koji će također biti E, dio e, našeg puta u budućnost. Isto tako traže u, e, članku, u stavku 61 zakon Europske unije za javne ugovore koji ima klauzulu o opskrbi hranom. mi svakako želimo promicati lokalnu opskrbu hranom Međutim, to, jel treba li to biti zapisano u europsko zakonodavstvo? Petir. Gospodine predsjedniče, zahvaljujem i članovima odbora regija na njihovom doprinosu. Mislim da je ovo pravi trenutak kad treba razgovarati o budućnosti zajedničke poljoprivredne politike i sva iskustva koje mi kao zastupnici i naravno članovi odbora regija donose sa sobom. E, kad smo suočeni sa nestabilnošću cijena na tržištu sa nepoštenom trgovačkom praksom sa nepoštivanjem e, rokova e, plaćanja mjere koje su nužne kako bi pomogli našim poljoprivrednicima koji su doista važni jer e, proizvode hranu za petsto milijuna građana europske unije sa drugim sektorima otvoreno je upravo zahvaljujući poljoprivrednicima 22 dva milijuna radnih mjesta. dakle taj sektor je važan taj, sektor je važan europskoj uniji i to se vidi i po proračunu koji se izdvaja. E, ono što e, mislim da poljoprivrednici od nas očekuju jest da potpore e, koje se isplaćuju budu pravednije kako bi upravo dali podršku malim obiteljskim gospodarstvima, a ne velikim tvrtkama jer smo čuli iz izvješća o kojim je tu omjerima riječ. Ono na što želim posebno skrenuti pažnju jesu mladi poljoprivrednici jer ako želimo postići generacijsku uspostaviti učinkovite mjere kako bi pomogli mladim poljoprivrednicima poljoprivrednicima jer dosadašnje e, mjere i prema mišljenju revizorskog suda nisu dale željene rezultate. I posebno mi je e, što danas nije slučaj. Hvala lijepo. vrlo je teško napraviti sintezu onog što smo čuli, međutim nastojat ću sažeti ono što smo čuli u vašim primjedbama. E, naravno, čuli smo Eh, vrlo je teško napraviti sintezu onog što smo čuli, međutim nastojat ću sažeti ono što smo čuli u vašim primjedbama. Eh, naravno, čuli smo sa eh, i regija. To ZPP treba imati na umu. Treba potpuno ponovno nacionalizirati privredu moramo govoriti i o načelima i o viziji ZPP-a. E, što se tiče radnih mjesta zaposlenih i tu e, to je e, javno. Trebamo naše potpore povezati ne samo u okolišne probleme, već i one e, mjere koje su opasne za okoliš e, tu regije igraju ogromnu u e, naš izvještaj kojeg su, koji je usvojen velikom većinom uženjima, sindikantima i tako dalje. Gospodin Andrio je to rekao. trebamo Podsjećam vas da današnji model e, e, dovodi do situacija u kojem se poljoprivrednici da povežemo e, poljoprivredu sa ruralnim razvojem. moramo osigurati, ZPP mora uzeti obzir. ako govorimo o ekologiji, ako e, nastavi drugačiji odnos e, s hranom oni e, sve više paze na kvalitetu i podrijetvini tu moramo promijeniti mnoge stvari naročito Gospodine predsjedatelju, samo želim zahvaliti e, na svim vašim e, doprinosima. E, bitno je da smo se dotaknuli tema u ovom izvješću i da su ono što su rekli naši zastupnici isto što i govorimo ovdje u odboru Agri. Drago nam je da svi sudjeluju i da će to pomoći budućnosti naše suradnje. Hvala lijepa na vašim mišljenjima, na vašim komentarima, na vašem vremenu. Hvala lijepa. Dame i gospoda, jasno je da je ovo pitanje o s, kojima se, s kojima ćemo se biti proračun. Glavna uprava za poljoprivredu će dati jedan zakonodavni prijedlog u svibnju. Dakle, imamo mnogo toga o čemu možemo razgovarati i na čemu možemo raditi. Članova u njihovoj regiji ili e, na, lokalnom, na njihovom lokalnom području, jer vi kao regije ili lokalne samouprave, vi ste najbliži e, vašim poljoprivrednicima i oni će se prvo vama obratiti s izazovima s kojima se suočavaju. Želim potaknuti sve članove da jačaju svoje kontakte sa svojim regijama u vašim izbornim jedinicama i da zamolite e, vaše izborne jedinice da vide što se do... Gospodin Juncker je e, nedavno e, rekao nešto o financiranju poljoprivrede E, to je malo zabrinjavajuće jer su e, izrazili određene dvojbe vezane za financiranje zajedničke poljoprivredne politike, ali suočava e, dobiti nova sredstva. Još jednom zahvaljujem dame i gospode na ovoj raspravi i sada nas to dovodi do drugog dijela današnjeg sastanka. Evo u tom kontekstu bih želio izraziti srdečnu dobrodošlicu članovima gospodarsko-socijalnog odbora iz e, druge skupine i treće skupine, pardon. On je i autor ovog izvješća. Dakle, srdečna dobrodošlica našim gostima iz gospodarsko-socijalnog odbora, gospodin Brian. A isto tako će se javiti i gospođa Dubravska iz prve skupine, i poljoprivrede. A osim toga će i gospodin Peter Schmidt uzeti riječ iz druge skupine, skupine zaposlenika unutar gospodarsko-socijalnog odbora. On je izvjestitelj u kontekstu pitanja doprinos civilnog društva razvoju sveobuhvatne prehrambene politike. A zatim bih zamolio gospodina Brendana Burnsa koji je predsjedatelj minuta za gospodina Brajana, nakon toga gospođa Dubravska i gospodin Schmidt po tri minute. I Hvala lijepo. Hvala vam puno na pozivu da sudjelujemo mi kao predstavnici gospodarsko-socijalnog odbora na vaš. Ja sam inače i sam poljoprivrednik i jako dobro razumijem kako to funkcionira na terenu. Ovo mišljenje razmatračko je područjima i vjerujemo i za ispuniti svi ključni ciljevi utvrđeni ugovorom iz Rima. I mislimo da u svakom slučaju on, 500 e, milijuna potrošača i više od 20 milijuna 22 e, milijuna koji rad ekološke programe iako se smanje investicije u našu poljoprivredu koje bi poduprle osjetljive i zaostale regije, ciljevi iz održivog razvoja prema Pariškom sporazumu, prema COP-u 21, prema Ujedinjenim narodima, prema njihovim konferencijama, prema bilateralno, sve se to zasniva na višegodišnjim programima. Oprostite i koji predviđaju ublažavanje. Zatim vjerujemo da su mjere ekologizacije koje se trenutno predviđaju previše stroge, prepreskriptivne, prenormativne, dakle mislimo da je to previše zaštita koje moraju uzeti u obzir, ali mislimo kad bi se to odvojilo i bilo malo manje rigidno i odvojeno se gledalo na zaštitu bioraznolikosti voda i tako dalje, da bi donijelo jedan blagodati bolje, koristilo poljoprivrednicima. Zatim, mislimo da recimo još jedan veliki problem koji se u Španjolskoj i drugim zemljama javlja, a to je napuštanje zemlje, opustošenje poljoprivrednih površina. Zatim, to bi trebati dobra koja se proizvode i proizvodnju. Nadalje, uz pomoć modernih tehnologija mi bi simplificirali, odobrila im se plaćanje za iduću godinu, i nakon toga čitav niz iz drugih administrativnih obaveza koji ih prilično opterećuju i uništavaju. To uključuje treba pojačati konvergentnost između istoka i zapada u poljoprivredi. Zatim, njihovu položaj poljoprivrednika treba zaštititi u Merkosura i održivost ne mogu nikad u istom dahu izgovoriti, jer to nije održivo što oni rade. Prema tome treba postići zatim i dobru ravnotežu kod zaštite. Hvala. Hvala članovima Europskog parlamenta, dame i gospodo. Doista je čast biti danas ovdje među vama. A na početku odmah, ali preživjet ćemo i pripremit ćemo najbolja moguća mi činjenice. I e, mislim da ćemo nastaviti raditi na temelju privredi, svi mi. Jer 7 milijuna poljoprivrednika, 7 milijuna poljoprivrednih dobara proizvode ne trebamo pritom govoriti isključivo i samo o veličini tih gospodarstava, jer primjerice 48% gospodarstava e, upravljaju sa 38% zemljišta a dobivaju 32% ukupnih novaca iz proračuna, dok plaćanja oni primaju. Prema tome trebamo zaista osigura dobre uvjete za svaku vrstu poljoprivrednog gospodarstva. Jer je u komunikaciji je kazano, vrlo dobro je to formulirano i ukazano, na ravnopravnost i jednakost među članovima i kazano je da mora biti, da moraju ravnopravni biti veliki i mali proizvođači poljoprivredni, da mora postojati ravnoteža i jednakost između istoka, zapada, sjevera i juga unutar Europske unije. A dodala bih isto tako trebaju biti ravnopravni mladi i stari poljoprivrednici da jedna politika ne može kao ni jedan instrument riješiti sve probleme. ZPP je jedna od politika Europske unije, no mislimo da bi svaka politika ostala na svim ostalim područjima Europske unije trebala biti povezana s pažljivo složiti svaki dijelić njegov, a mi smo spremni upravo na tom raditi i pripremati naš dio kamenčića za mozaike nova ili revidirana zajednička poljoprivredna politika biti će jedan poligon na kome ćemo svi mi morati puno i dobro raditi. Hvala lijepo. Skupine zaposlenika u gospodarsko-socijalnom odboru. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepo. Hvala vam na prvom mjestu na tome što ste nam ukazali mogućnost da ovdje razmijenimo s vama mišljenje Ja sam inače E, predsjedam stalnom skupinom za održivu proizvodnju hrane i hranu unutar gospodarsko-socijalnog odbora Europe. I upravo danas bi trebao govoriti o toj važnom elementu održivosti kod proizvodnje hrane. Mi smo tu već više puta čuli kako ne moramo sve iznova izmišljati, ali da sada trenutno imamo situaciju u sustavu e, prehrane i prehrambenih namirnica koja ne funkcionira baš sasvim dobro. I zato namjerno govorim o tam sustavu, jer se pitam imamo li uopće jedan sustav hrane, sustav prehrambenih namirnica e, u Europi. Imamo ga, da, ali nemamo jedan koji bi sve obuhvatio unutar Europske unije. Imamo jedan sustav u kome sudjeluju različiti akteri, ali koji nije reguliran na razini Europske unije. Imamo agrarnu politiku ali nemamo sveobuhvatan takav sustav. Neki od mojih prethodnika su već govorili o tom i rekli da nam to treba. Kad pogledamo stanje koje imamo u Europi, možemo konstatirati samo da je totalno fragmentirano. U jednom od ovih mišljenja koje ste dobili, za koje sam ja bio izvjestitelj, smo imali zapravo više od i do šest glavnih uprava koji su se bavile problemom prehrane i koje su sve bile nadležne za jedan dio tog sustava. Dakle, vidite i po tome koliko je to fragmentirano, koliko je to podijeljeno i raspršeno. A mi smatramo da trebamo jedan sveobuhvatan jedinstveni prihvat, e, sustav koji zahtjeva jedan jedinstven sveobuhvatan pristup. Dakle, zamislite to slikovito kao jedan hram. Krov tog hrama koji ima puno stupova bi bila jedan sveobuhvatni sustav proizvodnje hrane i prehrambenih namirnica. Svi, svaki ovaj stup nosač su jasno što za ZPP, to je jasno, taj jedan od, jedan od tih stupova je zatim jedna izbalansirana teritorijalni razvoj i razvoj ruralnih područja Zatim jedno pitanje održive prerade i proizvodnje prehrambenih e, namirnica i hrane. U to u novije vrijeme spada i tema naravno kružnog gospodarstva. Dakle, to je isto tako jedan važan stup, jedan još važniji stup možda je ekologija, a u to spada onda i trgovina, edukacija i transport. Prema tome vidite da taj hram o kojem mi govorimo jako raznolik da ima puno tih stupova i to se mora dobro koordinirati. Naravno, jasno je da je temelj čitavog tog hrama onda dobro upravljanje, vlastite sustave. I šta će onda, do čeg će to dovesti? Da na kraju imamo 28 različitih sustava označavanja hrane i prehrambenih živežnih namirnica. Globalne stvari. UN su proglasile desetljeće posvećeno pitanju hrane, prehrane svijeta Zatim imamo i globalne stvari. UN su proglasile desetljeće posvećeno pitanju hrane, prehrane svijeta. Zatim imamo i čite procese koji su inicirani, panele svjetskih stručnjaka koji se bave nutricionistikom, prehranom, općenito preživljavanjem stanovništva, gdje su cijena hrane preniska još uvijek. Trebaju nam više cijene na tom području. E, Svjetska agencija za prehranu FAO je prije nekoliko kvalitetu i vrijednost naše hrane i prema tome smatramo da treba te cijene podići, a Europska unija to treba. E, dobar dan. E, neću govoriti o onom što su stručnjaci već pokrili. Govorit ću o onome što su spomenuli neki zastupnici a to je temeljni aspekt onoga što se događa u ruralnim područjima. Kao poduzetnik u, poljoprivredi e, vidim ZPP kao temeljni aspekt toga kako radi gospodarstvo u ruralnim područjima. Jedan od e, problema koji mi se čini ključnim i koji se stalno ponavlja je kvalitetna hrana iz održivih izvora. To je činjenica. Strašno je pomisliti da a ljudi rade se hrana po niskim cijenama koju mladi poljoprivrednici ne prihvaćaju. Kako privući e, poljoprivrednike u e, ruralna, udaljena ruralna područja. Govorio sam sa diplomantima, mm, diplomacima eh, Ta studentica je rekla ne, zašto bih eh, eh, željela živjeti u udaljenom kraju gdje sam ekonomski i socijalno zaostala. Rečeno je mm, da nema pitanje se stalno postavlja što ćemo učiniti za naše radnike? Jedna od mojih poduzeća je e, šumarsko poduzeće, e, sadnja i sjeća drveća. E, naši mnoga mala poduzeća koja se bave sjećom drveća, ta mala poduzeća otvaraju radna mjesta, ali nemamo radnika. Kao i e, poljoprivrednici e, suočavamo se e, sa sve većom mehanizacijom. A vrlo skoro nećemo imati takvih ljudi pa će se izgubiti i radna mjesta u ruralnim i urbanim područjima. E, platit ćemo visoku cijenu ako ne pitam se stalno e, koliko su važna udaljena ruralna područja za političare. E, govorimo stalno o stručnom osposobljavanju. Jedan arhitekt mi je nedavno rekao ne mogu si priuštiti da do, osposobim, osposobim mladog stažista jer e, taj staž e, kako bi se osposobljavanje dovole u ruralna područja. ZPP je dio tog procesa, ali problemi su mnogo širi. E, svi moramo znati da je ZPP jedna, jedno područje koje povari od same poljoprivredne politike. E sada e, ćemo imati daljnja javljanja za riječ. riječ. E, ja ću e, sada evo reći ono što gospodin Flanagan često kaže vidimo koliko na, malo kolega i kolegica im za prihod poljoprivreda i očekivanje e, za, očekivanja za održivu okolišnu politiku. Više stakleničkih plinova poljoprivrednici moraju e, ih smanjiti. E, u stakleničkih plinova moram manje koristiti e, manje traktor, smanjiti poljoprivredni, e, poljoprivrednu aktivnost, ne smijem više e, koristiti drvo za gorivo. Kako dakle smanjiti recimo emisije u uzgoju ovaca? Moram smanjiti broj ovaca E, e, e, recimo u uzgajanju raznih usjeva kako smanjiti emisije tako da zasijem manje površine proizvodim manje i na kraju uopće neću imati prihoda jeste li do kraja smislili ovu ludost gospodin Flanagan ima riječ vrlo zanimljiva rasprava e, po e, ponovit ću ono što je rekao kolega e, žalosno je da toliko dobro plaćenih ljudi si ne uzmu vrijeme da sudjeluju na ovoj važnoj raspravi oni koji podržavaju budućnost ZPP-a, a nisu ovdje. Za vrijeme pregovora u o posljednjem ZPP-u e, raspravljalo se u e, posvuda u Irskoj, e, rasprave su se vodile među malim poljoprivrednicima. Reklo se čekajte stup dva nismo dobili ništa, niti e, goluba u ruci, e, niti vrapca u ruci, niti goluba na grani. Mm, e, kolač je velik koliko je velik. Ne može se povećati E, ako netko uzme veći dio kolača onda će drugi dobiti manji ako je odluka ko, ko, ko će dobiti najveći dio rođendanskog kolača a onaj koji je vlasnik kolača odlučuje e, mnogi će biti uskraćeni e, predložio bih E, maksimum za gornju granicu od 20.000 tisuća eura. E, e, često razgovaram sa poljoprivrednicima kojima bi 2-3 tisuće eura značilo bogatstvo. Um, ako, ako nam e, vuk mora odlučivati o onome što ćemo jesti, dakle grabežljivci, onda ćemo ostati bez hrane. U sljedećim pregovorima kako netko poput vas samih može biti objektivni pregovarač za farmere kad e, E, kad ste vi 2015. dobili više od 55.000 eura, neće mnogo ostati za ostale. Kako možemo pregovarati o novom ZPP-u e, kad su glavni pregovarači oni koji već dobivaju najveći dio tog kolača? u razgovorima ne sudjeluju gubitnike. E, sve završava u vašim e, džepovima. Kako možete biti e, objektivni? Vi, nećete omogućiti promjene. Molim da na to odgovorite. Pan posao Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Želio bih zahvaliti članovima gospodarsko-socijalnog odbora što su došli na naš sastanak i što su predstavili svoje mišljenja. Kao što je već prije rečeno, došlo je vrijeme osigurati da prijedlog komisije i naša stajališta budu u skladu. Želio bih odgovoriti na neke od vaših komentara. Rečeno je već drugdje da širokopojasni sustav donosi i mnogo problema u ruralna nije došlo do nekog e, važnog e, pomaka. Veći problem je u stvari e, razlika u prihodima u gradskim i ruralnim područjima. Sve druge stvari mogu otak, međutim to se neće, to neće riješiti glavno pitanje. Ako želite zadržati ljude u ruralnim područjima, morate im dati primjereni prihod. Iako netko vidi da može raditi u Norveškoj umjesto u Poljskoj, u Ujedinjenoj kraljevini umjesto u La, e, postojala je željezna zavjesa i niste mogli putovati svimo tamo. Ako želimo da se Europa jednako razvija, moramo raspodijeliti na pravedan način e, takvu, takva sredstva. Koliko će to pošteno biti nakon 2020. godine, ovisi i o nama. Što se tiče cijena hrane, ja se slažem da cijene hrane bi mogle biti više. Međutim, u Litvi dijelu prihoda u cijelom lancu prehrane. Ako to ne učinimo imat ćemo veliki problem. U većini e, zemalja, čutim, e, to se ne odražava na prihode poljoprivrednika. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju mogu li zahvaliti gospodinu Brajanu na njegovim komentarima, a zahvaljujem i ovom odboru na radu koji je učinio de i prihode poljoprivrednika u 27 ili 26 država članica. E, mislim da je to e, stvarnost. I ako idemo u brazde i prihode poljoprivrednika u 27 ili 26 država članica. E, mislim da je to e, stvarnost. I ako idemo u Brazil e, sljedećih nekoliko mjeseci, nećemo zanemariti ovo pitanje. Želio sam samo reći nešto vezano za komentare gospodina Gnjio i ostalih tijekom Brexita. Ima jedna rupa od 12 milijardi. E, on, gospodin Juncker, e, Juncker predlaže da će uštediti šest milijuna Ujedinjene kraljevine, će uvoziti e, jeftinu hranu iz drugih dijelova svijeta i to će staviti u vrlo težak položaj naše poljoprivredna nacionalna vlada, niti Europska komisija, niti nitko drugi je bio pripremljen i, i dovoljno hrabar da to rješava Njemačkoj, u Italiji, u svim dijelovima Europe i svijeta. Oni su postali previše moćni, postale su e, zemlje koje sada diktiraju ono što e, ljudi primaju. Danas ujutro smo govorili o mladim poljoprivrednicima. Mladi poljoprivrednici, iako ostatak života moraju plaćati račune. Ja sam u ovom odboru slušao kako smo govorili o mladim poljoprivredom, dugoročno, da, hrane hrana će biti skuplja za 20 godina jer niko je neće proizvoditi, svi će raditi nešto drugo. Hvala, gospodin Mnogo relevantnih stvari je već rečeno. Zaista želim zahvaliti Johna Bryanu kao izvjestitelju na izvrsnom dokumentu. Postoji samo jedno pitanje gdje niz srpske poljoprivrede. Govorili ste o obiteljskom gospodarstvu, zadrugama i e, trgovačkim društvima. Što mislite po trgovačkim društvima? To je pispješne a da ne štetimo klimi kao što to radimo u ovom trenutku. U ovom trenutku poljoprivreda je dio problema. Ne poljoprivreda koji dobivaju 15.000 eura ako rade e, dobar način poljoprivrede, ako otvaraju radna mjesta. To nisu dobivaju 30, 40 ili 50.000 tisuća eura i to ako rade prave stvari. I posljednji komentar, mislim da ZPP nije tu da ti o evropskoj poljoprivredi koja izvozi e, u druge strane svijeta. Mi zapravo samo... Jednu minutu. Ja bih želio pogledati vaše gospodarstvo, gospodine. Ne znam kako se zovete, ali vi možete doći i pogledati moje. Većina moje gospodarstva, eh, mojih eh, poljoprivrednih gospodarstva zapravo proizvodi eh, prirodna jaja. I ako mislite da me možete obrazovati, gospodo, možda možete otići malo na kavu pa raspravljati negdje drugdje. Um, well, it's not a personal debate. Ne, ne radi se o osobnoj raspravi, moramo se usredotočiti na šire teme. Kao prvo, mogu li reći da, naš kolega gospodin Flanagan je možda jedan od najskeptičnijih osoba ovdje koje prisustvuju ovoj raspravi. Međutim, mi smo ovdje zato što imamo e, Brexita. To će biti izuzetno teška situacija i za Evropsku uniju. Ljudi su e, više, kao što je gospodin e, rekao da je to problem, mislim da postoje načini e, kako to time možemo upravljati, imati poljoprivrede da za buduće financiranje poljoprivrede, ako podržavamo aktivne poljoprivrednike, trebamo pogledati i da je potrebna veća e, koherentnost. Drugi stup ZPP-a ne može učiniti sve i zato moramo imati veću povezanost tih e, instrumenata. Predsjedniče, hvala. Poteku za ZPP ono što je rekao predsjednik e, Juncker nedavno, države članice koje misle e, da e, je dovoljno smanjiti suprotnost poljoprivredu i klimatske promjene. Tu moju ruku, hvala. Mogu li moliti, Započet ću e, od zadnjega. Naravno da će proračun biti veliki problem i Brexit će ostaviti veliku prazninu. Dakle, čuli smo da 50% e, je vlastitog novca, a 50% država članica. Te odluke će trebati biti donesene, ali ako želim okolišta, ja e, štitim dva kilometara vode, Ovaj slajd koji sam pokazao jest e, da imamo programe za novca, dakle zaštita okoliša nije besplatna. Ja e, štitim stalne pašnjake i slično, ali postoji e, okolišnih katastrofa. isto tako uzgoj soje nema nikakvog smisla Moramo u svijetu, moramo proizvoditi hranu na održiv način. Pogledajte Kinu, imaju 20% stanovništva, a 7% zemljišta i manje od 3%. To su veliki izazovi. E, stanovništvo svijeta će se povećati na 9 ili 12 milijardi i to je veliki izazov, ali sa dobrim uliš. Mladi e, poljoprivrednici su veliki izazov. Nekoliko e, ljudi je reklo danas ujutro to odgovaram i na... Dakle, ja ne vjerujem, kao što ste vi rekli, da jedan plafon od 20 tisuća bi mi bio dovoljan. Međutim, to nije samo moje mišljenje, to je mišljenje e, sindikalista, poslodavaca, potrošača, civilnog društva. I mi smo vodili veliku raspravu i vjerujemo u danju preraspodjelu putem postavljanja e, najviših e, razina. Neki su željeli manje od 30 e, tisuća. Međutim, ako ste pročitali e, dokument, e, mi nismo predložili prosječni, prosječni prihod. Postoji, ne znam, otac i kćer koji su vlasnici nekog zemljišta. Ja vjerujem u model obiteljskog gospodarstva gdje ljudi zajedno rade, njihovi sinovi i žene. Međutim, postoji drugačiji model u istočnoj Europi zadruge, postoje zadruge poljoprivrednika u Europskoj uniji i postoje trgovačka društva koja se bave poljoprivredom. Postoji razlika. A to je vrlo teško u ovom trenutku kada tražimo od poreznih obveznika u Europi da za to plaćaju. Ne možete Često kažemo, dajemo primjer Novog Zelanda. Oni su e, smanjili plaćanja prije 20 godina i nestale su sva, mala poljoprivredna gospodarstva. U, su e, u užasnom stanju u Novom Zelandu. To bi pomoglo i mladim poljoprivrednicama da e, uđu u poljoprivredu. Ako ja to ne mogu, kako će mladi poljoprivrednik to učiniti? Ja cijenim ono što je rekla Litva, daljnja konverzija